Dobro jutro, kolegice i kolege. E, izgleda da kao i obično kasnimo s početkom, ali sada ćemo krenuti s radom. E, na redu je točka 15. ćemo razmjenu mišljenja o mišljenju DVA o proračunskoj kontroli financiranja nevladinih udruga iz proračuna Europske unije. Naravno, ima jako puno različitih nevladinih udruga koje djeluju u raznim područjima, posebno su nam važne one koje se bave razvojem. znamo da civilno društvo ima ključnu uh, ulogu što se tiče uh, prozivanja države uh, i zahtjeva da polaže račune i e, odgovara. Na zadnjem e, sastanku našeg odbora imali smo prezentaciju nacrta studije koju je naručio DEVE i e, tu postoji argument da ako postoje snažne demokratske strukture da su one jako važne za zaštitu javnog dobra. Mi se bavimo ovom temom, a izvjestiteljica za mišljenje je Izvolite. Hvala lijepa. Mislim da je jako važno da ovaj odbor radi na tome da ovo mišljenje bude snažno kako bi to uvažili zastupnici iz odbora za proračun. Ovdje se bavimo nevladinim udrugama koje rade na području e, razvoja i ljudskih prava. E, ti subjekti imaju važnu ulogu u razvoju kao što je i prepoznato u deklaraciji iz Buzana iz 2011. E, uloga nevladinih udruga je nešto što je važno već jako dugo vremena. Oni e, funkcioniraju na način da postoji neovisno e, financiranje važnih e, projekata koji su bitni za ljudska prava i e, stoga je transparentnost i dijalog s nevladinim udrugama iznimno važan. E, kontinuirano dolazi do promjena u ovom kontekstu i zato je jako važno osigurati e, uvjete u kojima će oni učinkovito moći obavljati svoju ulogu. Transparentnost je iznimno važna i zato moramo tražiti od komisije da osigura transparentnost što se tiče financiranja iz proračuna Europske unije. Treba nam detaljna baza podataka sa svim informacijama o sredstvima koja se dodjeljuju nevladinim udrugama. Pritom moramo voditi računa o osjetljivim informacijama koje bi mogle dovesti u opasnost uključene subjekte. Osim toga moramo podržati komisiju što se tiče racionalizacije primjene sredstava. Moraju se e, zahtjevi e, za e, dodjelu sredstava pojednostaviti i cijela procedura se mora pojednostaviti. Moramo osim toga prilagoditi e, opterećenje koje je povezano za procedurom dodjela sredstava samoj veličini nevladinih udruga. E, možete li malo usporiti? Zahvaljujem. Osim toga moramo biti vrlo pažljivi e, kada se radi o povećanju korištenja sredstava iz uzajamnih fondova. E, to su fleksibilni instrumenti, ali isto tako tu postoje zahtjevi što se tiče transparentnosti. Moji amandmani u odnosu na nacrt mišljenja idu u ovom smjeru. E, naravno, rado ću konstruktivno surađivati sa svim izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodin Venta se javio za riječ. Hvala lijepa. E, govorit ću u ime gospodina Rubika koji se ispričava što danas nije mogao doći na sastanak e, u svojstvu izvjestitelja u Sjeni iz Pučana i ja ću stoga predstaviti njegovo mišljenje. E, kao prvo moramo osigurati da se novac poreznih obveznika Europske unije koristi što učinkovitije. Što više tih sredstava treba se koristiti namjenski primjerice e, na način da pružamo pomoć e, siromašnjima u trećim zemljama. A ne smije se bacati taj novac na administrativne troškove unutar nevladinih udruga. Moramo voditi računa o tome da ova sredstva izravno ili neizravno ne završe u poreznim oazama ili offshore centrima za financiranje. I iz tog razloga imamo sljedeće sugestije. E, baza podataka za transparentnost. Moramo osigurati da je moguće putem interneta verificirati sve. Besplatno mora postojati mogućnost da se provjeri koja nevladina udruga dobiva koliko sredstava za koji projekt. Što se tiče pojedinih projekata, mora, mora postojati pristup dodatnim informacijama. Kako bismo osigurali da se sredstva poreznih obveznika troše na najučinkovitiji mogući način. Revizorski sud redovito treba provoditi nadzor nad svim nevladinim udrugama koje dobivaju sredstva iz e, javnog proračuna. Hvala vam lijepa. To su najvažnije sugestije gospodina Rubika. Hvala vam lijepa. Ne vidim e, da se itko drugi javlja za riječ. E, Patrice Lenoma iz DigiDevcoa vjerojatno ćemo čuti na koji način DigiDevko prati korištenje sredstava. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Prije svega želim zahvaliti odboru na ovom dobrom izvješću mi se u svakom slučaju slažemo sa sadržajem, želim to podcrtati. Ovo je važan trenutak e, jer 2 milijarde eura e, mi e, znači dajemo nevladinim organizacijama, mi smo znači treći po tome, isto tako smo prvi što se tiče financiranja u svijetu civilnog društva i na terenu. E, to je treba podcrtati u svakom slučaju. Ovo je važan trenutak e, jer e, imamo zapravo rizik financijskih poteškoća za nevladine udruge u državama članicama. Ono što je izuzetno važno je da odbor znači će u svakom slučaju doprinijeti tome da se za 2017. godinu i dalje održi ova omotnica financiranja nevladinih e, udruga. Ono što je izuzetno važno su inovativni e, načini e, suradnje sa nevladinim državama, udrugama, posebno što se tiče računovodstva. Kad govorimo o transparentnosti, pristupu informacijama, trebamo reći sljedeće. Bez obzira na o kome se radi u ugovorima e, koje mi sklapamo, bez obzira što imamo određene klauzule o osjetljivosti, svi ti ugovori se već nalaze na internetu. Mi smo 2012. E, se obvezali da promijenimo svoj pristup nevladinim e, udrugama, da im znači s jedne strane podržavamo kao oni koji su dio civilnog društva, no isto tako i akteri na terenu. Ono što je izuzetno važno je da ovaj odbor može pogledati te podatke kako bi mogli to analizirati, a nakon e, E, ovog sastanka možemo vam dati e, podatke što se tiče nevladinih udruga, agregiranih podataka vezano uz nevladine udruge kako bi to imali e, na raspolaganju. A što se tiče izvješća, kad govorimo o efikasnosti, o simplifikaciji, svi, sve je to već uzeto u obzir e, u okviru komisije. Mi smo što se tiče sufinanciranja nevladinih udruga pojednostavili pravila. Imamo 95% što se tiče e, ljudskih prava. A E, što se tiče novog, novih pravila za financiranje na stolu, isto tako smo to pojednostavljenje e, uzeli u obzir, a što se tiče suradnje sa Ujedinjenim narodima, također smo ta pravila uključili u e, znači, suradnju. Evo, ja ću u svakom slučaju e, vam stojim na raspolaganju. Imat ćemo prijedlog do kraja godine gdje ćemo imati sve pravne i političke elemente vezano uz sve ove točke koje ste ovdje, e, postavili, pitanja koje ste postavili. Naravno, evo, stojim na raspolaganju i ovdje ću završiti. Hvala lijepa. E, veselimo se tome što ćemo imati priliku pročitati izvještaje kada ga komisija objavi. Molimo da o tome obavijestite tajništvo. Javlja li se još netko za riječ? Dobro. E, rok za amandmane za ovo mišljenje je 8. rujna, a glasovanje o nacrtu mišljenja bit će na našem sastanku 11. listopada. E, sljedeća točka na dnevnom redu je godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Europske investicijske banke. Međutim, upravo prije nekoliko minuta sam dobila informaciju da izvjestitelj Beant Luke nije mogao doći i njega je trebala zamijeniti e, kolegica Eleni Teo e, Međutim, ona je imala problema s letom i nije uspjela doći i zato nemamo izvjestitelja za ovu točku. Postoje dvije mogućnosti Eventualno možemo voditi razgovor e, u odsutnosti izvjestitelja ili ćemo naprosto odgoditi ovu točku. Hoćemo li odgoditi ovu točku do sljedećeg sastanka? Europska investicijska banka povećava svoje poslovanje što se tiče zemalja u razvoju. Kolege koji su išli na misiju u Keniju sreli su predstavnike u Keniji. Postoji regionalni ured u EIB-u. Vjerojatno o tome ima više u samom mišljenju jer e, postoje aktivnosti koje su povezane i e, dodatne informacije. E, rok za članove je do 11. listopada. Možda bismo, zato što imamo vremena, mogli imati razmjenu mišljenja desetog a rok je do jedanaestog. Čini mi se da nemamo baš nekog izbora, budući da ovdje nemamo predstavnike eh, ECR-a koji bi iznijeli mišljenje pod ovom točkom. A to onda znači da eh, ćemo sada eh, napravite stanku do 10 jer u 10 imamo zajednički sastanak sa AFET-om. E, I s nama će biti predstavnik UN-a. UN priprema konferenciju u New Yorku za par tjedana. Molim vas da e, dođete točno u 10 kako bismo počeli na vrijeme i završili ranije. Hvala. Okay.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 i pre no, Hvala Thank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 Hvala Dragi kolege, molim vas da zauzmete svoje mjesta, budući da imamo zbilja dvije važne točke na dnevnom redu. Hvala vam kolege. Molim vas da sada se, da svi sada sjednu na svoje mjesta. Sada Imamo znači zajedničko zasjedanje našeg odbora sa, zajedno sa odborom za vanjske poslove. A prvo, prva zajednička točka je točka 17 razmjena gledišta s Karen Abu Zaid posebnom savjetnicom za sastanak na vrhu UN-a o rješavanju masovnih kretanja izbjeglica i migranata. Naš odbor za razvoj i AFET E, i pripremaju zajedničko izvješće vezano uz rješavanja kretanja izbjeglica i migranata i uloga e, vanjskog djelovanja EU-a. Znači, čuti ćemo također o novoj komunikaciji koja će e, znači, biti objavljanja vezano uz to na koji način se gleda na masovna kretanja izbjeglica Jučer e, znači imali smo također e, na obalama Libije vijest o tome da je znači granična straža 3000 migranata spasila. I možemo reći da se ova kretanja ponovno intenziviraju, ali ono što je izuzetno važno danas i drago nam je da imamo danas posebnog gosta, gospođu Karen Abu Zajed, jer ona priprema prvi summit UN-a o masovnim kretanjima izbjeglica i imigranata koji će biti organiziran u New Yorku 19. rujna i očekuje se znači 150 čelnika država i vlada koji će prisustvovati tom samitu, a nakon toga predsjednik Obama drugi dan će također e, biti ugošćavati samit čelnika o globalnoj krizi izbjeglica. Mislim je izuzetno važno da svjetski čelnici shvate da krizu izbjeglica i migranata ne mogu podijeliti u različite kutije i pretince jer zapravo imamo e, zapravo sve se e, to povezuje na globalnoj razini ja shvaćam da e, je UN raspravljao o završnom dokumentu za taj summit. Čuti ćemo o tome što svjetski čelnici obećavaju da će napraviti u budućnosti. Imamo također dva suizvjestitelja za ovo izvješće koje pripremamo. Znači imamo znači Elena Valenciano koja je znači na čelu pod odbora za AFET i gospodin Agustin Diaz Mera koji je su izvjestitelj za odbor za razvoj. Gospođa e, Abu Zajed je s nama i jako nam je drago što je danas e, ovdje s nama i da vidimo na koji način zapravo europski parlamentarci mogu doprinijeti tome da rješavanje ovog pitanja bude što bolje. Zahvaljujemo e, znači odbora koji su nas ugostili ovdje kako bismo riješili ovo veliko pitanje e, rješavanja globalnih kretanja izbjeglica i e, migranata. Mogu reći da Europska unija je prethodni mjeseci razmišljala i davala je cijeli niz sredstava vezano uz rješavanje ovog pitanja. Možemo reći da Europska unija vodila znači živahnu i nijansiranu debatu vezano uz to. Imamo u svakom slučaju e, pitanja vezano uz dijeljenje e, odgovornosti između država članica, podržavanje država, isto vezano uz e, prihvat izbjeglica, te isto tako na koji način su neke države neproporcionalno E, znači stavljene u situaciju što se tiče priljeva tih e, e, migranata. Europska dimenzija će u svakom slučaju E, donijeti, biti i dalje u žiži interesa. Nedavna politika i razvoj politike u Europi pokazuje da europska dimenzija nije nešto što treba biti izolirano, nego je isto tako upisana u globalni kontekst. E, Europa identificira nove načine angažiranja svog dijaloga sa zemljama i prihvata i tranzita i porijekla, no isto tako imamo različite političke instrumente koje su razvijeni. Europska politika isto tako e, uzima u obzir globalnu dimenziju i to bismo željeli o tome e, razgovarati. Danas samo nekoliko e, tjedana prije, znači glavnog samita za UN-a za izbjeglice i migrante 19. ujna. To je u svakom slučaju ehm, način da vidimo da je to pitanje koje se preljeva preko granica. Trebamo u svakom slučaju naći i globalne solucije i globalna rješenja. Nitko ehm, ne može sam riješiti ove probleme. pripreme za summit u svakom slučaju su dovezli do različitog razmišljavanja ovih kretanja. Kad smo pripremali znači izveće glavnog tamika za summit, onda smo isto tako konzultirali 80 e, država članica članica UN-a, između toga sve države članice EU-a, isto tako pripadnike civilnog društva, privatnog sektora, akademskog sektora i isto tako predstavnike izbjeglica. Imamo e, ono što e, je se iz toga iznjedrilo je zapravo različitog perspektiva. Imamo znači države koje primaju e, izbjeglice na dugi rok kao Iran, Etiopija, Pakistan ili Sudan, no isto tako i zemlje podrijetla kao Bangladeš i Somalija koji u svakom slučaju imaju te poveznice sa dijasporom i od toga također e, e, od toga imaju koristi. No s druge strane imamo i druge zemlje koji govore o tome kako je zapravo kolika je e, patnja tih e, izbjeglica na putu prema boljim zemljama. Različite perspektiva isto tako pokazuje se i u završnom dokumentu ovog samita. Ono što smo željeli postići je zapravo uravnoteženje pitanja izbjeglica i migracija. Neki su željeli da imamo završni dokument koji govorili o e, podjeli odgovornosti, a drugi su se usredotočili na e, upravljanje migracijama. Što se tiče e, zemalja e, sa niskim i srednjim prihanjima imaju druge prioritete od zemalja visokih prihoda koji su zapravo malo udaljeni od ovih problema. No, e, mnoge države također su željele da zapravo ovaj završni dokument govori o migracijama na pozitivan način. Imamo e, da se govori o tome kako migranti zapravo doprinose razvoju, kako obogaćuju e, društva i povećavaju bogatstvo. Druge države su bile povezane, su govorile zapravo o problemima vezano uz ove široka kretanja, e, o eksploatiranju, o e, opasnostima koji, i izazovima s kojima se susreću ovi, e, ove izbjeglice. Ono što je izuzetno važno, jedan od kolega iz Ureda visokog povjerenika za izbjeglike je rekao, znači nije zapravo mala činjenica da 193 države članice su se dogovorilo oko sa što se tiče teksta političke deklaracije za summit. Oni govore o globalnoj dimenziji i bilo je važno da se svi dogovore oko toga. Trebamo u svakom slučaju također govoriti o političkom e, okruženju gdje je ova deklaracija bila napisana. Imamo cijeli niz izazova, posebno što se tiče norma e, međunarodnog prava. Politička deklaracija za 19. rujan govori e, o e, drugom načinu gledanja na izbjeglice i kretanje migranata. Govorimo o zajedničkim načelima, e, smjernicama i isto tako angažmanima. Isto tako govori se o tome da se treba stvoriti čvrsti okvir rješavanja problema izbjeglica i migranata. Ono što je izuzetno važno da države rade zajedno kako bi riješila ta pitanja na racionalni, konstruktivan i humani način. Pozitivno razmišljanje, nadamo se da će u svakom slučaju promijeniti način i promijeniti zapravo taj negativni pristup. Ono što je izuzetno važno je da govorimo o globalnoj dimenziji koja je sadržana u deklaraciji. Prvo, ono što je izuzetno važno je da osmislimo cijeli niz legalnih standarda, standarda i načela kako bismo e, se uhvatili u koštac sa ovim e, kretanjima migranata i e, izbjeglica. Također to mora biti upisano među međunarodno pravo, trebamo također podcrtati e, o e, načela koje su sadržane u konvenciji 2000, 1951. godine te također primjena međunarodnog prava o, ljudskim pravima na izbjeglice i migrante. Ono što je izuzetno važno je sveobuhvatna primjena ovog e, globalnog pristupa. Ono što je važno je da imamo globalnu analizu, pomnu stratešku analizu. Trebamo u svakom slučaju se pozabaviti svim aspektima kretanja ljudi i to na koherentan način. Trebamo također se govoriti o uzrocima, o problemima tranzita, pri, e, prihvata, integracije na dugi rok, povratka isto tako preseljenja. Politička deklaracija govori o tome da migracija treba biti izbor, a ne potreba. Da li je to realnost? E, tijekom e, pregovora mnoge zemlje su govorile o tome da se trebamo prije svega usredotočiti na razvoj. Sad moramo u svakom slučaju ostvariti ove godine sve ono što je upisano u e, znači ciljeve održivog razdoblja, e, razvoja. Ono što je izuzetno važno je da upišemo u tu agentu i razvoj. Zbog toga ono što je izuzetno važno, se trebamo usredotočiti također na prevenciju sukoba i rješavanje tih sukoba. prevelik broj država ima znači oružane sukobe. Imamo cijeli niz e, e, država kao Jemen, Južni Sudan, Sirija i Irak koji imaju oružane sukobe. A mirovna, e, mirovne akcije nešto što treba biti upisano u politiku što se tiče kretanja i izbjeglica i migranata. Ono što je izuzetno važno je da nećemo imati globalni i sveobuhvatni pristup ako ova pitanja ne riješimo. Radi se i o razvoju i o rješavanju sukoba sukoba. Isto tako moramo e, imati na umu da deklaracija govori o zajedničkoj odgovornosti kako bi na najbolji način e, upravljala ovim masovnim kretanjima te također da imamo napore koji su na jednaki način e, podijeljeni što se tiče ugošćavanja Mi Isto tako moramo smisliti različite, e, moramo imati na umu da različite zemlje imaju tu različite kapacitete što se tiče prihvata izbjeglica i migranata. Mnoge države članice Ujedinjene naroda smatraju da je zapravo jako ne nepravedno da 86% svjetskih e, izbjeglica su ugošavana u zemljama u razvoju, a e, najveliki broj u subsaharskoj Africi. E, isto tako određene humanitarne krize, izbjegličke krize privlače više pozornosti u drugih. Na primjer, upravo sada 930 tisuća stanovnika Južnog Sudana su morali pobjeći u susjedne zemlje, ali samo da 20% potreba je pokriveno prvenstveno vezano uz humanitarne potrebe. Isto tako moramo imati vodstvo koje će biti primjeramo. Kako bismo uspjeli dovesti do podijeljenja odgovornosti imamo cijeli niz e, e, čimbenika i svi moraju reći ja ću obaviti svoj dio posla. Kanada je na primjer rekla mi ćemo u četiri mjeseca ugoštiti 25.000 sirijskih izbjeglica, oni to rade na izuzetan način. Isto tako vidimo u Ugandi koja je e, prošle godine, e, zapravo ove godine ugostila 110 tisuća izbjeglica iz Ugande, a isto tako i dalje ima e, zakone koji na vrlo velikodušan način ugošćavaju izbjeglice. Isto tako izbjeglice mogu tražiti e, posao, imaju slobodu kretanja i daju im se parcele zemlje kako bi mogli uzgajati usjeve za opstanak. Isto tako Domenico Lucano, gradonačelnik iz sela u na talijanskom jugu je u jednom malom selu, znači od 100, 1800 duša ugostio s 450 tražitelja azila i tako oživio gospodarstvo. Ono ono što moramo imati na umu, e, budući e, veličinu i važnost Europe, isto tako njezinu prošlost, Europa je u žiži interesa. Ovaj samit za izbjeglice i migrante je zapravo mogućnost da e, postignemo taj pozitivni liderštiv na globalnoj e, razini, na globalnoj sceni. Ono što je izuzetno važno je da rješenja nisu lagana, to se neće postići preko noći, bez obzira što će se i vodeći čelnici okupiti na međunarodnom formu. Zbog toga politička deklaracija govori o angažmanu da se treba nastaviti put e, u budućnosti u osmišljavanju dva globalna pakta za izbjeglice do 2018. godine. Znači imamo e, pregovore koji će dovesti do usvajanja globalnog pakta za sigurne i regulirane migracije za 2018. godinu. Isto tako među vladinu e, konferenciju. Ono što trebamo imati na umu, e, kretanje e, osoba u svakom slučaju treba biti predmet e, posebnog i čvrstnog okvira na međunarodnoj razini. Isto tako, deklaracija uključuje i sveobuhvatni okvir za odgovor na pitanja izbjeglica u suradnji sa svim vladama, a to posebno za svako kretanje, masovno kretanje posebno. Isto tako ono što je izuzetno važno da, da trebamo evaluirati i detaljnu primjenu ovog sveobuhvatnog okvira te također i njegov utjecaj na e, razvoj. To će u svakom slučaju dovesti do analiziranja različitih i rješavanja različitih situacija. Imamo također isto tako i zemlje e, koje trebaju također ojačati sigurnost prihvata izbjeglica te također e, omogućiti povrat na e, siguran i e, zbilja dostojanstven način. Što se tiče dugotrajne situacije za izbjeglice, također moramo to uzeti u obzir zajedno sa ovim kriznim situacijama danas. To će dovesti sve skupa do usvajanja globalnog e, pakta za izbjeglice do 2018. godine. Parlamentarci kao vi predstavljate ljude i oni su u svakom slučaju ključni kako bismo taj proces uspjeli učiniti uspješnim. E, globalna dimenzija znači zajedničke pravne standarde i sveobuhvatni pristup, e, a to je upisano i solidarnost i pravičnost. Trebamo u svakom slučaju imati e, vodstvo koje daje primjer. Mi smo također zahvalni na angažmanu u Europskoj uniji, uključujući Europskog parlamenta u osmišljavanju globalnog pristupa o kojem će se raspravljati na UN samitu za izbjeglice i migrante 19. rujna. U svakom slučaju veselim se razmjenim mišljenja s vašim čelnicima na taj dan, te također e, veselim se nastavku cijelog ovog procesa. Hvala. Hvala. I imat ćemo znači mogućnost e, da raspravljamo o pristupu EU-a e kasnije no, mislim da se sad možemo okrenuti našim e, izvjestiteljima i su izvjestiteljima. Elena, evo dajem znači prvo riječ gospođi Valenciano. Govorit ću francuski. Govorit ću španjolski. Prije svega želim zahvaliti Karen što je danas s nama ovdje. Ona igra izuzetno važnu ulogu kako bismo postigli globalni konsenzus. Trebamo pronaći rješenja na međunarodnoj razini kako bismo reagirali na ove fenomene koji su povijesni fenomeni za određene države, no za neke druge države se radi znači o nekontroliranim novim fenomenima. Ujedinjeni narodi su ovdje kako bi pronašli zajednička rješenja. Posebno što se tiče prevencije ili osmišljavanja politike za davanje humane reakcije, pravne reakcije i isto tako koordinirane reakcije. Imamo različite razloge kretanja izbjeglica i migranata. Moramo to imati na umu. Zbog toga mislim da moramo pozdraviti ove napore UN-a. Zahvaljujem još jednom gospođi Abu Zaid na prisustvu. Europska unija nije napravila puno pred ovaj summit, no mi, Europski parlament, se moramo 100% uključiti u organizaciju kako bi taj sastanak na vrhu bio uspješan. Kao što je rečeno na početku, mobilnost ljudi, migrantski tokovi, to je nešto što se uvijek događalo u povijesti čovječanstva. Vi ste također e, spomenuli palestince, imamo cijeli niz e, država e, koji ugošćavaju izbjeglice već 50 godina. Jasno je da se radi o najsiromašnijim zemljama koji preuzimaju najveći teret. No, mi smo sada u Europi također e, pogođeni i taj fenomen kuca na naša vrata. I zbog toga nas je to dovelo do razmišljanja. Rekli smo si, e sad smo suočeni sa određenim e, problemom. Kad su neki, kad su migranti došli do naših plaža, neki umrli i naši smo ih mrtve na tim plažama, onda smo si počeli postavljati pitanja. Ono što je izuzetno važno se moramo okrenuti u budućnost na prosvjećeni način, a kako bismo što bolje zaštitili ljude koji pate. To znači, ono što bih e, željela da Europska unija iz svega toga izvuče neke zaključke i nauči svoju lekciju da Europska unija napravi korak napred. A mogu reći da smo sad zapravo napravili e, puno koraka unatrag. Zašto to sve e, govorim? Da, mi smo po, usvojili cijeli niz mjera, parcijalnih mjera, stvorili smo također i zaklade, fondove, da, novac je na raspolaganju, no mi smo prešli granicu koju do danas do sada nismo bili prešli. A to znači da naša politika što se tiče izbjeglica i magranata je politika koja vode zapravo o ograničavanju ulazaka tih izbjeglica i migranata. Što ih manje bude ulazilo u Europsku uniju, to je bolje. To je ono što mi zapravo radimo vezano uz korištenje ovih programa i fondova. To zapravo također e, je sadržano i u govorima. Je da Europska unija e, želi prihvatiti što manje imigranata i izbjeglica. Ja govorim prije svega o politici država članica država članica koje žele da što manje migranata dođu u njihove zemlje. Naravno imali smo određene učinkovite pristupe što se tiče tih politika, no e, trebamo imeti na umu takvu situaciju. Zbog toga smo napravili cijeli niz koraka unatrag. Trebamo imati to na umu. Karen Abuzaid e, nam govori o tome, a Ujedinjeni narodi također žele novu perspektivu. To je je vrlo jednostavno. Imamo cijeli niz oruženih sukoba u svijetu, ne možemo ih mi e, zaustaviti, ne možemo osmisliti bolju i efikasniju politiku razvoja. Da, mi djelujemo, imamo i uspjehe, ali moramo biti mnogo učinkovitiji, posebno u kontekstu dijaloga sa trećim zemljama. Dok ne budemo riješili ove probleme, dok ne budemo riješili probleme klimatskih promjena, moramo onda imati na umu da svaki e, čovjek želi spasiti svoj život, život svoje djece i oni će e, otići svojih zemalja ako je to potrebno. Zbog toga moramo stvoriti održiv okvir za prihvat takvih izbjeglica i to na globalnoj razini i na razini globalnih inicijativa. Angažman problem je globalan i Isto tako angažman i rješavanja treba biti na globalnoj razini. Moramo ostvariti dijalog sa zemljama iz kojeg odlaze migranti, isto tako zemalja tranzita i prihvata. Moram ponoviti, treba nam uravnoteženi dijalog sa takvih, takvim zemljama. No isto tako moramo biti spremni da prihvatimo naš dio tereta. Ako to ne napravimo, onda nemamo nikakav legitimitet, čak ni za sam dijalog. Ako Europska unija kaže da morate svi otići i ja plaćam kako bi sve te izbjeglice ostale, imigranti ostali izvan Europe, onda ne postoji nikakva mogućnost osmišljavanja politika na bazi naših vrijednosti, a radi se o solidarnosti i isto tako poštivanju ljudskih prava. Čini mi se da smo usvojili cijeli niz vrlo hitnih mjera u ovoj situaciji. Mi smo bili e, u e, potpunosti preplavljeni ovim problemom. Ujedinjeni narodni već dugo govore da će se ovo što se sada događa dogoditi. Problem je puno širi. Mi smo usvojili cijeli niz hitnih mjera koji su nas zapravo skrenuli s pravog puta, a to je obrana i solidarnosti i ljudskih prava. Moramo se vratiti na taj pravi put. Mi smo usvojili mjere koje su bile potrebne jer je situacija bila katastrofalna, da, u redu trebamo to uzeti u obzir, no moramo, morali smo također usvojiti ovaj pakt s Turskom, ali moramo to ponovno usmisliti jer trebamo vidjeti što se događa sa tim izbjeglicama koje se nalaze u Grčkoj, a trebamo vidjeti također što se događa sa izbjeglicama koje se nalaze u Kaleu. To su sve vrlo bliski problemi U teškim trenucima države članice su zapravo okljevale kako bi osmislile e, instrumente koje je komisija željela uspostaviti. No, mi smo sada pred fenomenom globalne mobilnosti. U tom kontekstu moramo se očiti prije svega na dijalog, na solidarnost, također e, dijalog sa drugim zemljama i moramo pronaći ravnotežu. I imamo ljude e, koji bježe iz svojih zemalja jer žele dostojanstveni život. Moramo se e, imati to na umu. Hvala lijepa, Gospodin Demere. E, hvala gospođo predsjedateljice. E, ja bih e, zaželio dobrodošlicu i zahvalnost gospođi Abu Zaid zato što je došla ovdje na odbor DEVE. Kao što znate, ona je imenovana od e, glavnog tajnika Ujedinjenih naroda kao posebna savjetnica za pripremu e, sastanka na vrhu koji će se održati u Njujorku 19. rujna. Međutim, gospođa Abu Zaid je također e, izradila jedan sporazum između 130 država. Dakle, veliko e, masovno kretanje izbjeglica je jedno pitanje koje nas jako zabrinjava zbog toga što on ima veliki utjecaj u ovom trenutku i u ovom e, periodu u Europskoj uniji. I zato je dobro da Ujedinjeni narodi organiziraju sastanak na vrhu kako bi riješili jedno pitanje koje je toliko kompleksno i toliko važno. Jedno pitanje koje bi nas trebalo na globalan način e, povezati u reakciji i odgovoru koju bismo morali dati i mogućem rješenju. E, Abu po mom mišljenju, je isto tako i odgovorna za e, nacrt e, deklaracije o kojem se malo govorilo, međutim ja bih želio da se malo više o tome kaže. Nacrt deklaracije sadrži pet točaka koje su po mom mišljenju jako važne ali koje su e, sakrivene u općenitom eh, tekstu. Međutim, ono što je jako bitno su dva priloga toj deklaraciji. Posebno drugi prilog eh, ima određene ima određene čimbenike o kojima bih želio da gospođa nešto više kaže. Imao sam privilegiju i imao sam priliku E, bilateralno formulirati deset pitanja za gospođu Ebu Zaid e, i to su pitanja koja su dobra za strukturu našeg izvješća. Neću sada govoriti o tome zato što će nas kolege morati e, slušati kada ćemo govoriti o samom izvješću. Međutim, želio bih spomenuti jednu točku koja na neki način angažira a to kažem zato što sam zamoljen da nešto kažem o tome. A to je vezano za financiranje i ulogu malih zajednica e, koje prihvaćaju izbjeglice. U određeno vrijeme e, bio sam e, gradonačelnik jednog malog e, gradića koji je, solidaran gradić. Milošević je provocirao velika, veliko izbjeglištvo stanovništva. Moj gradić je prihvatio veliki broj građana Kosova. Oni su radili kao e, javni vrtlari u našem gradu, a radili su i za e, javno, javno dobro. Znate što su oni e, učinili kad je bio rat? Oni su se vratili u Kosovo. Ponavljam, oni su bježali iz Kosova, prvo da spase svoj život i život svoje djece, tražili su sklonište, a došli su u jedan mali gradić koji nije imao ni sredstva, ni proračun, ali kada je završio rat u Kosovu, oni nisu e, nikakav teret bili za tu zajednicu, nego su radili u toj zajednici i organizirali su svoj život dok je trajao rat, radeći e, za e, samu općinu. E, Karen mi je rekla ispričaj to ja to sada pričam. Zašto to činim? Zato što bih želio da uzmete u obzir činjenicu da u dramatičnoj fazi e, u kojem žive Libija, Afganistan i Sirija, većina ljudi koji bježe sada, bježe zato što traže sklonište, bježe zato što žele spasiti svoj život ali kad završi rat, a e, daj Bože da to se brzo dogodi, te osobe, e, većina tih osoba neće željeti ostati u Europi. Većina tih osoba vratit će se u Alepo, Govani ili u koji drugi e, grad iz kojeg su došli. I zato, draga gospođo, E, molimo vas da nam detaljno ispričate sadržaj dvaju priloga i recite nam na koji način možemo izraditi politike e, u Ujedinjenim narodima koje će imati e, na neki način utjecaja na zemlje koje će onda prihvatiti izbjeglice. Gospođa Pa mi smo se e, mi smo slučajno bili i zajedno i moja velika privilegija što ste s nama danas. Hvala nam vam na tome što ste nam ispričali e, prošla iskustva, iskustva e, izbjeglica. E, dame i gospodo, ovaj prvi dio e, ovog e, sastanka je da razgovaramo upravo o sastanku na vrhu, vrhu, ali nakon toga u 11 sati ćemo imati više predstavnike Europske unije. Vidim da mnogo ljudi traži riječ sada. Međutim, trebate li postaviti pitanje za Ujedinjene narode ili ćete pričekati do drugog dijela kada ćemo vidjeti što mi možemo učiniti. Dakle, problem je da ono što sada trebamo je ne da toliko raspravljamo o problemu, nego o političkim rješenjima. Dakle, rješenjima i politikama koje možemo predložiti u našim zemljama, koje će ljudi onda e, podržati i zato glasovati i e, da imamo jednu perspektivu e, rješavanja problema. Nema smisla govoriti o tome koliko je velik taj problem jer to vidim na televiziji svaki dan. Naša odgovornost zajedno s komisijom i vijećem je da nađemo održiva politička rješenja. U ovom trenutku imam Rike Guerrera, dakle Charles Goerensa, Grža, Giorgio Epideus, Joaquim Zela, Eli i Emi Gomez. Ima li još netko koji želi e, nešto reći u ovom dijelu? Dakle, ako možemo zatvoriti popis za ovaj dio, da ću svima maksimalno dvije minute. Počinjemo s Enrique Guerrero. Hvala lijepa. Pokušat ću se držati ovog e, vremena od dvije minute. Činjenica da e, mnogo ljudi iz Španjolske govore jedni za drugima e, možda daje dojam da smo mi uzor e, u prihvaćanju izbjeglica. Međutim, to nije slučaj. Nismo uzor niti u Europskoj uniji. Jesmo imali sve vrste rasprava i sporazuma u vijeću Govorili smo o prijedlozima komisije nakon e, onoga što se dogodilo u Lampeduzi nekoliko utapanja na sredozemlju, nakon onoga što se dogodilo u Malti, e, sporazuma s Turskom. Mm. Nakon svih tih e, događaja imali smo e, neke prijedloge koji su bili u skladu sa e, pristupom Ujedinjenih naroda. Vijeće je jednoglasno to prihvatilo, a većina država članica su, je to potpuno ugradila u svoje vlastite zemlje. Zato prva točka mora biti političko opredjeljenje država članica Europske unije da e, provedu e, svoj odgovor na to pitanje. To nije samo humanitarni problem, nego cijelo pitanje migracija koje će i dalje postojati i povećavati se zbog razlika u mogućnostima, blagostanju i e, ljudima koji bježe iz prirodnih katastrofa iz drugih zemalja. Mislim da vijeće u Bratislave se neće baviti e, s takvim pitanjima. Vjerojatno ćemo govoriti o Brexitu i njegovim posljedicama, a nakon toga imamo Ujedinjene narode. Međutim, možemo postići sporazum u klubovima zastupnika i reći da na sljedećem zasjedanju u Strasburu možemo imati jedan, jednu točku dnevnog reda gdje ćemo e, dati jedan glas Europskog parlamenta e, prema sastanku u Njujorku kako bi se pronašlo globalno rješenje na za taj problem. Trebamo ojačati našu vjerodostojnost u Europskoj uniji. Hvala. Hvala, gospođo predsjednice. Od početka ovog sastanaka i prije tražim pozitivne točke koje možemo uzeti u obzir vezano uz ovu konferenciju. Možemo reći da ovo što smo čuli ton ove predstavnice, imala je vrlo kurtoazni ton što se tiče e, objašnjavanja situacije i e, u svijetu i u EU što se tiče izbjeglica i imigranata. Oni e, koji su uzrok i koji su odgovorni koji opsjedaju gradove koji e, prijete glađu stotinama tisuća ljudi koji su odgovorni za humanitarne strašne situacije, oni neće biti prisutni. Kako bismo prevenirali veliku maskaradu, mislim da odgovorni u Enu moraju biti e, vrlo, vrlo e, čvrsti i agresivni zapravo u svom pristupu ne smijemo ni u kojem e, slučaju e, se zadovoljiti formulama u umirivanja onih koji ne žele preuzeti svoje odgovornosti ili se, sada se raspravljati o nekakvim točkama ili zarezima. Nije normalno da gospođa Merkel čak u nekim e, miljeljima, čak i politikama e, je kritizirana što se tiče e, prihvata izbjeglica da fašisti koji pale također smještaj tražitelja azila. To je nešto što je u okviru političkih odgovornosti. Sve e, sile koje su prisutne u vijeću sigurnosti sa pravom veta Postavljamo si pitanje da li će netko zbilja tu udariti šakom o stolu je ma u svakom slučaju moramo e, imati na umu da je da moramo pozvati e, na odgovornost Europu i zapitati se gdje je humanost i humanitet Europu. Ono što je izuzetno važno, želio bi čuti vaše mišljenje vezano uz to da neke države članice preuzimaju odgovornost, a i druge otvoreno govore o tome i čak organiziraju referendum o tome da odluče da nikoga ne ugoste. A posebno organiziraju također i referendume da zapravo zapravo ne ostvare ono što je e, bilo odlučeno i pravno obvezujuće ono, kako ne bismo imali e, niti dvoličan i hipokritičan summit, onda trebamo biti vrlo kritični i jasno prokazati one koji su odgovorni za ovu situaciju. Moramo imati zapravo isti način iščitavanja kako bismo podijelili na ravnoteženi način napore i podijelili odgovornosti. Moramo imati tretman koji će biti e, zbilja prihvatljiv, a to je moguće jedino ako sve zemlje i svi čimbenici E, prihvate to da trebaju preuzeti svoj dio odgovornosti. Vi imate zbilja našu podršku da napravite sve što je potrebno u tom smislu, a mi također u Europskoj uniji smo spremni jasno i glasno to izreći. E, dao sam, dala sam e, malo više vremena jer ste prvi govornik koji nije govorio španjolski. Nadam se da summit neće sad zapravo biti razdjeljivanje vremena govorniku, nego nešto drugo. Um, e, sljedeći govornik je Michael Seberže. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala, gospođo Zaid, na vašoj intervenciji. Ja mogu reći da mi je to... E, zbilja e, jako drago čuti e, da govorite o tome da moramo imati globalni svjetski pristup rješavanju problema. To je suštinsko pitanje. Neću se složiti s vama, gospođo predsjednice, jer čak što se tiče i samog e, konstatiranja situacije, moramo e, promijeniti naš način gledanja. Imamo zapravo taj eurocentrizam, a moramo upisati ovo pitanje migranata u ovaj međunarodni kontekst. Što se tiče samog samita, naslov mi se jako sviđa, a radi se o rješavanju masa masovnih kretanja izbjeglica i migranata. To je znakovito. Dok mi u Europi budemo stalno govoriti o migrantskoj krizi, a dok ne upišemo tu krizu u svjetski kontekst, onda ćemo jednostavno e, potpuno promašiti. Da, gospođa Merkel je uložila napore, ona je jedina među europskim državama koja je napravila napore, da, i nju kritiziraju. No, mi svi i dalje idemo istom logikom i primjenjujemo istu logiku. Ono što je izuzetno važno, što ste rekli, je da pitanje migranata treba biti zapravo e, činjenica da se postaje po izboru, a ne po potrebi. I imamo 60 e, milijuna europskih migranata Eh, oni, eh, znači to je činjenica koju mi zaboravljamo i to su dobrovoljni migranti. Ali mi ih ne zovemo migrantima nego eh, znači ekspat osobama i tako dalje. Moramo promijeniti naše motrište i moramo u potpunosti promijeniti način na koji gledamo na stvari ako želimo da zbilja ovaj summit odgovori na te svjetske zajedničke vrijednosti upisane u UN. Da, jako je e, važno da odbor za razvoj bude u, prvim linijama, trebamo prije svega inzistirati na zemljama u razvoju. Više od 80% e, migranata koje bježe od siromaštva i od ratova se su ugošćeni u zemljama u razvoju, a Europska unija nije u kojem slučaju ne odgovara na najbolji način na ove izazove. Ja ću e, završiti sa sljedećem stvari. Komisija komisija, znači odbor e, DROA e, me je zadužila za ozmišljavanje izvješća što se tiče migracija i prava ljudi u trećim zemljama. o tom izvješću će se raspravljati na sesiji u rujnu i mislim da to izvješće je prilika da prije svega e, govorimo o izazovima ovog samita. U tom izvješću imamo cijeli niz prijedloga koje smo ismislila. Nadamo se da će politički čimbenici ići ići e, tom logikom tog saslušanja. Hvala lijepa, Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala na ovom izlaganju, gospođe Abu Zaid. Ja bih e, krenuo od činjenice da pristup koji smo imali do sada, a to je da mislimo da ćemo riješiti jedan globalni problem, kao što je rečeno kroz e, odluke država članice, nije kompatibilna države članice e, Europske unije ili države svijeta jer e, u posljednje vrijeme se svijet globalizirao i velike migracije su samo posljedica gospodarskih odnosa koji su sve više uzajamno povezani i zato velike promjene, e, velike, velika kretanja znači i velika kretanja osoba. Naše Iskustva u Europskom e, parlamentu pokazuju da ovaj pristup ne funkcionira. E, parlament i e, komisija su dali neke dobre prijedloge, međutim nisu funkcionirali kao što je, prilog, kao što je prijedlog za premještanje. To je zapravo blokiralo jedan uzajamni pristup. Ja dolazim iz jednog mjesta na granici i usprkos tome što je Italija je solidarna država, mi se suočavamo sa toliko e, problema u odnosu na druge zemlje e, Europske unije jer e, priljev izbjeglica se povećava. Ja sam htio pitati sa praktičnog stajališta, želimo li na tom samitu početi razgovarati o konkretnoj odgovornosti koju su prouzeli preuzele države e, koje e, zapravo e, uzrokuju velika, velike valove migracija. One države koje iskorištavaju druge države, uzrokuju ratove i koji u stvari uzrokuju takve migracije. Želimo li naći određene mjere kako bismo se suočili sa demografskim rastom u nekim zemljama koje će opet uzrokovati u budućnosti još veće migracije. To su pitanja s kojima ćemo se morati uskoro suočiti. Želio bih to konkretno shvatiti. Hvala, Đorđe Apideus. Hvala, gospođo predsjedateljice. Želio bih zaželjeti dobrodošlicu gospođi Abu i zahvaliti joj na informacijama i na stajalištima koje nam je e, izložila. Međutim, želim naglasiti da e, e, Ujedinjeni narod i Europska unija se pokušavaju suočiti s jednim problemom koji donosi štete u cijelom svijetu i s kojim se ne može upravljati. Moramo riješiti uzroke tih pitanja i mi očajno i neuspješno pokušavamo se pozabaviti s posljedicama tog problema. Zato ja osobno imam velike dvojbe, veliki skepticizam vezano za to hoćemo li uspjeti. Ovo je stvarnost i moramo je prihvatiti. Te nekontrolirane migracije i migracijski tokovi, e, većina tih ljudi nisu izbjeglice, oni su migranti, oni su nezakoniti migranti, a e, ti tokovi su stvorili velike probleme u zemlje u koju oni stižu, a to su uglavnom Italija i Grčka, a Evropska unija je svjesna tih problema, vrlo ih je lako vidjeti ako odete na par dana i posjetite njihove kampove. Postoji velika opasnost da te dvije zemlje e, postanu e, ogromno žarište, ogromni kamp gdje će se svi ti očajni ljudi skupiti i živjeti u neprihvatljivim uvjetima. I zato se moramo pozabaviti i s tim problemima. S poštovanjem prema mojoj kolegici, E, i kolegi, e, ali primjer koji je on spomenuo s Kosovom nije e, reprezentativan problem. Ljudi koji nakon Miloševićevog progona su napustili Kosovo, njih nije bilo tako mnogo. Kao što su to tokovi ne, nezakonitih migranata a nisu imali ni e, kulturne i političke razlike sa zemljama u koje, sa zemljama u koje stižu. Hvala lijepa. Takim Bela. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, gospodin Görens je već e, rekao puno E, stvari s kojima se ja slažem. A ja bih imao neke komentare, odnosno pitanja što se tiče UN-ovog samita. Zanima me kakva e, je namjera i što UN kani učiniti e, što se tiče onih koji su krivi za poticanje migracija, onih koji su korumpirana vlast e, i e, izbjegavaju demokratsku konfrontaciju u svojoj zemlji kao u Burundiju e, i u drugim zemljama. Što će biti s takvima? Kao što je eritrejski predsjednik E, koji svaki mjesec protjera 5000 ljudi iz svoje zemlje. Hoće li oni sudjelovati u donošenju odluke o tome što učiniti i kako rješavati problem migracije i e, uzroka migracija? A osim toga, e, kenijska vlada je donijela odluku da u studenom treba raspustiti kamp u kojem e, živi, žive deseci tisuća izbjeglica. Do sada je UN samo kritizirao taj postupak, međutim postavlja se pitanje što će se poduzeti u praksi kako bi se pomoglo tim ljudima. Hvala. Hvala lijepa na vašem prisustvu, gospođo. E, Abu Zaid, e, ja vam želim dobrodošlicu i zahvaljujem što ste e, naglasili potrebu za globalni, globalnu reakciju i e, odgovor. kad bi to bilo održivo, to bi bilo dobro, međutim, europske vlade to ne shvaćaju. Bila sam u New Yorku na ovom samitu i to je dobra prilika da pokažemo političku volju, ukoliko postoji, da bismo potvrdili načelo E, konvencije iz 1951. godine koju svaki dan e, krše u Europskoj uniji. Bila sam u Lampeduzi, u Komu prošlog tjedna i previše ljudi e, nemaju niti uvjete da uživaju svoje međunarodno pravo i zatraže međunarodnu zaštitu na dostojanstven način u Europi. I moramo uspostaviti jedan okvir gdje ćemo podijeliti odgovornost na jednakiji način i e, željela bih dobiti malo više informacija od vas o političkoj deklaraciji vezanoj za ovo. Rekli ste da 86% izbjeglica e, se nalaze u zemljama u razvoju i to pokazuje kolika je kriva o retorika o invaziji Europe. Više od 3700 zahtjeva za azil, od kojih šest od 28 e, država članica se suočavaju sa 80% takvih zahtjeva. Dakle, to nije podjela odgovornosti iz našeg ugovora. I zato E, tražimo globalni napor kako bi Ujedinjeni narodi mogli e, provesti ove odluke o e, premještaju i, preseljenju. U Europskoj uniji manje od 3000 takvih je bilo takvih preseljenja ili premještanja oko kojih su odlučile države članice. Trebamo E, sigurne i e, legalne putove ako želimo e, te ljude izbaviti iz ruku kriminalaca. Isto tako trebamo globalni pristup da riješimo temeljne razloge, klimatske promjene, ratove i slično. Dakle, mi smo nekada govorili kada smo radili o, na e, ciljevima održivim e, e, razvoja, da kada bi svi ti ciljevi mogli biti postignuti, onda više ne bi govorili ni o prisilnim migracijama. Dakle, moramo slijediti, slijediti vrlo blisko i pratiti provedbu ciljeva održivog razvoja i trebamo opredjeljenje Europske unije i Ujedinjenih naroda jer nam je potrebna takva koherentnost. Hvala, Ana Gomez. Drago mi je što ovdje u našem parlamentu opet vidim e, Karen. I sada kada imamo veliku e, dramu koja je sada u njezinim rukama. Neke od naših država članica pokušavaju učiniti sve što mogu, kao što je moja zemlja Portugal. Dakle, e, od nje je zatraženo u e, planu e, premještanja da uzmemo 1700 ljudi. Moja vlada je rekla da će uzeti 10 tisuća, međutim došlo ih je samo 700, jer ovaj plan premještanja ne funkcionira i zato što ga neki ljudi bojkotiraju iz nekih možda političkih, birokratskih razloga to jednostavno ne funkcionira, uključujući e, vrlo jasne, e, konkretne e, slučajeve jazida u idomeni i slično gdje su se uključili neki članovi ovog parlamenta, ali situacija je dramatična jer sam bila tamo, ja sam u kontaktu s tim ljudima, znamo da je situacija dramatična i, znamo da je ono što se događa dramatično u Grčkoj. Situacija e, koju prolaze ljudi u, Evropskoj, u evropskim zemljama, u Evropskoj uniji. Onda imamo e, isto tako skupinu koja čuva vize, koji bojkotiraju i Schengen, i s tom idejom da zidovi i ograde mogu zaustaviti ljudima, ljude. Ljudi svejedno dolaze. E, ljudi koji su uključeni u proces leta rekli su da ako ne dođu e, kroz e, vrata, doći će kroz prozor. Dakle, središnje pitanje i poruka koju moramo prenijeti Evropljanima na toj konferenciji jest da otvaranje sigurnih i e, reguliranih putova je jedini e, humani način da e, se pozabavimo s tom situacijom i jedini siguran način kako bismo osigurali zaštitu jer na taj način ćemo spriječiti e, trgovanje e, tih kriminalnih organizacija koje su uključene u te kriminalne aktivnosti i trgovanje ljudima. I zato moramo, imamo ovdje veliku moralnu odgovornost. UN-ova konvencija o izbjeglicama je napravljena za Evropljane. E, Evropljani su to zagovarali. I to su zemlje koje su imale tu te strašne stavove. I e, taj sporazum između Turske i Europske unije uopće nije sporazum, jer neke od evropskih, neki od europskih zemalja zapravo stvaraju izbjeglice zato što oprimiraju druge zemlje. I neke vlade Europske unije e, stvaraju migrante. Moja zemlja, Portugal, u posljednjih pet godina imala više od 400 tisuća ljudi koji su otišli u druge zemlje, u inozemstvo, kao što je gospođa Berže rekla. E, zovemo ih e, e, zovemo ih ljudima koji su otišli u inozemstvo, ali zapravo su izbjeglice. Nadam se da Ujedinjeni narodi neće se suzdržavati od toga da naglašavaju našu moralnu odgovornost i odgovornost zaštite. Hvala. Gospođa Abu Zaid, vidite da su vrlo jake strasti ovdje u parlamentu. Postoji frustracija da imamo stalno inicijative politika koje se suočavaju sa e, zidom. E, trebamo politike koje će se zaista moći provoditi. Mi imamo odgovornosti, ne samo vijeće, imamo ih i mi, zato što mi e, predstavljamo i zastupamo stranke u našim zemljama e, koji onda zastupaju u svojim nacionalnim forumima. I zato je dobro da imamo globalni pristup. Imali ste mnogo pitanja, dajem sada riječ gospođi Abu da odgovori na njih. Uh, Pokušat ću se osvrnuti na ova pitanja i možda kronološkim redoslijedom. E, Cijenim Elenin komentar. Postoji još nekoliko stvari koje možda nismo dovoljno naglasili i zato je dobro e, što smo čuli neke od komentara, a posebno bih se osvrnula na pitanje dijaloga. Mora postojati dijalog e, između zemalja iz kojih odlaze migranti i zemalja primateljica i to je jako važno. Naravno, naglasak mora biti i na ljudskim pravima. Mislim da je to jako važna izjava koja je sadržana u izvještaju. E, svi izbjeglice i migranti, e, bez obzira na njihov status, e, zaslužuju zaštitu svojih ljudskih prava. Postoje različiti pravni instrumenti za izbjeglice i migrante i upravo zato i postoji ovaj proces e, čiji je cilj pak za migrante 2018. Postoje razne stvari koje se rade u odnosu na migrante, ali želimo to sada objediniti, a to je nešto što nije postojalo u prošlosti, a to je nešto jedna od važnih stvari koja će se dogoditi, nadamo se, za dvije godine. E, svaki put kada razgovaramo ovoj temi. E, govori se o 193 zemlje koje će potpisati taj sporazum. E, neformalno, e, zapravo moram reći da su to bili vrlo zahtjevni pregovori i u zadnji tren smo uspjeli postići suglasnost. Međutim, ono što se događa kasnije, kao što su mnogi od vas spomenuli, E, je veliko pitanje, jer preuzmu se određene obveze i postavlja se pitanje provode li se. Naravno, e, sviđa mi se primjer koji je naveo e, kolega Demera. E, to jest jedan mali primjer, ali istodobno je to velike primjer. E, većine nas e, su migranti, jer naši djedovi i bake su živjeli u zemljama u kojima mi sada ne živimo. Ako ne živimo u zemlji u kojoj su živjeli djedovi i bake, onda smo svi migranti i moramo pokazati solidarnost. I moramo imati ovu pozitivnu retoriku i argumentaciju. Ne smijemo E, dopustiti e, ksenofobima da imaju glavnu riječ. Moramo e, pokazati da i zemlje domaćin može profitirati od izbjeglica i migranata. Oni se žele prilagoditi novoj kulturi i treba im se pomoći da uče, da rade i oni mogu dati svoj doprinos tom društvu i postoje dobri primjeri ako im to dopustite. Spomenuli ste priče i koliko je pozitivno i dobro imati priče. Slažemo se s tim, ali ponekad je čak i najobičniji kontakt s migrantima dobar. Neki nikada nisu razgovarali s migrantima, a kada stupe s njime u kontakt, onda ustanove pa oni su ljudi kao i mi. I zanimljivo je koliko se nevjerojatno puno može postići pukim kontaktom s ljudima. E, postoje neke važne stvari na koje se neprestano moramo podsjećati i mi u UN-u i to moramo ponovno naglasiti u rujnu. Jučer sam imala i neke važne sastanke e, jer došla sam E, i razmišljala sam što moram reći, a onda su drugi meni to rekli. Zato mislim da postoji veliko razumijevanje i svijest o tome da je ova zajednička odgovornost i to je odgovor na neka od pitanja. Jer ako uspijemo ostvariti ovu zajedničku dijeljenu odgovornost, to je veliki uspjeh. E, u sklopu pregovora imala sam priliku vidjeti da ne žele svi dijeliti odgovornost, međutim svatko može učiniti nešto, može ponuditi neko radno mjesto, eh, čak i ako je riječ o maloj otočnoj državi i ona može dati neki svoj mali doprinos. Eh, svakako se nadam i dobro je da se podsjećamo na to da eh, ovo ne smije biti vježba u licemjerju ne smijemo govoriti stvari za koje znamo da se neće moći ostvariti. Moramo e, definirati koje aktivnosti možemo provesti u djelo i to moramo raditi zajedno i to će biti jedan od slogana ove konferencije. E, moramo stvari raditi zajedno, ne smijemo biti prepušteni sami sebi i kao i kad govorimo o ciljevima održivog razvoja e, i tu e, je važan doprinos svakog pojedinog. E, moramo e, biti svjesni toga kako odraditi ono što planiramo što se tiče izbjeglica. Što se tiče ova dva globalna pakta, jedan od njih odnosi se na migracije i upravljanje migracijama kako bismo osigurali uređene i zakonite migracije i na taj način smanjili nezakoniti priljev migranata. E, težište na uzrocima koji dovode do migracija važan je element u našoj raspravi jer ako su migracije stvari izbora, a ne potrebe, onda moramo osigurati da damo svoj maksimum kao međunarodna zajednica i rješavamo uzroke koji dovode do migracija i probleme u zemljama u kojima postoje veliki sukobi i gdje postoje ljudi koji su odgovorni za to i zato ih moramo e, pozvati na red, moramo e, ih pozvati da preuzmu odgovornost jer neke se stvari uopće ne bi smjele događati. E, spomenuto je posebno i dostojanstvo. To je nešto o čemu e, govorimo i u kampanji u kojoj se borimo protiv ksenofobije, govorimo o sigurnosti i dostojanstvu, a to je nešto što svi zaslužuju, a to uključuje i izbjeglice i migrante. Mislim da postoje važne poruke i vi ste pokazali da su vam važne. Nakon e, sastanka u Rujnu e, moramo e, biti u mogućnosti provesti zaključke u djelo i vjerujem da ćete vi vršiti pritisak da idemo u smjeru u kojem želite i da naglasak stavimo na e, neke od tema koje su posebno važne i iznimno cijenim vaš doprinos i doprinos svih e, koje sam e, odvojeno srela, a isto tako i sve vaše komentare. Hvala vam lijepa. Željela bih zaključiti ovaj dio rasprave. E, zahvaljujem e, gospođi Mekavan na predsjedavanju ovim sastankom. E, zahvaljujem odboru DV i odboru AFET. Zahvaljujem Karen na svim komentarima. Želim vam puno uspjeha u budućem radu. Kako bismo mogli doći do pravičnih rješenja za probleme s kojima smo suočeni, a koji se odnose na kretanja izbjeglica i migranata. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi i zaključujem ovu točku dnevnog reda. Nakon ovoga prelazimo na sljedeću točku. paso. <laughs> Eh, por favor. Por favor. Lijepo molim eh, da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Vamos a tratar de continuar, por favor. Ruego a las personas que están hablando de pie que se sienten barra Molim vas da svi vi koji još stojite i razgovarate zauzmete svoja mjesta ili napustite dvoranu kako bismo mogli nastaviti s radom. Nakon ove iznimno zanimljive rasprave koju smo vodili sa gospođom Karen Abu sada je došao na red razgovor o poslovima i zadaćama koji su pred Europskom unijom e, i to u sklopu dijaloga i suradnje s trećim zemljama u kontekstu kretanja izbjeglica i migranata. Razgovarali smo o doprinosu globalnom e, naporu u sklopu pripreme sastanka na vrhu u Yorku sa gospođom Abu Zaed. A sada ćemo razgovarati o aktivnostima Europske unije na tom području. Ako pogledamo brojke e, koliko je izbjeglica imigranata, svjesni smo toga da je to iznimno veliki izazov za nas, jer e, velike su zadaci e, pred nama i na kušnju se stavlja solidarnost i jedinstvo Europske unije. To je iznimno veliki izazov s obzirom na cijeli niz važnih čimbenika, a nećemo se moći uspješno nositi s ovim izazovom ukoliko ne budemo do kraja odločni. Ovdje postoje veliki rizici, jer može doći do toga da se dovode u pitanje osnovna načela Europske unije. Osnovni okvir i filozofija Europske unije i naše osnovne vrijednosti koje dijelimo. To su sve rizici s kojima ćemo biti suočeni ukoliko ne riješimo uspješno izazove koji su pred nama na ovom području. Veliki je pritisak na našim zajedničkim vrijednostima, a naši politički čelnici općenito nisu uvijek na istom nivou što se tiče zajedničkih vrijednosti. Ovdje postoji zakonodavni okvir, postoji Dublinska uredba i postoje aktivnosti koje provodi služba za vanjsko djelovanje. Ako pogledamo vanjsko djelovanje i vanjske politike Europske unije, onda možemo konstatirati da smo u određenoj mjeri bili inovativni, a to jest ono što je potrebno. Treba biti inovativan u vanjskim odnosima i potrebno je uspostaviti suradnju sa zemljama iz kojih dolaze izbjeglice i migranti, suradnju koja funkcionira. Europska unija zalaže se za dijalog sa zemljama podrijetla migranata i izbjeglica. U sklopu dijaloga ćemo po mom mišljenju, pronaći barem e, dio rješenja za ove probleme. Različiti sastanci na vrhu organizirani su na ovu temu 2015. godine i ostvaren je niz sporazuma sa određenim brojem trećih zemalja. To je kontekst e, unutar kojeg vodimo raspravu danas na ovu temu. A to je rasprava u kojoj će sudjelovati ljudi koji su upućeni u sve sporazume koji su zaključeni. Oni imaju informacije o sadašnjoj situaciji i mogu nas informirati o bitnim stvarima. Istodobno je iznimno važno da Europski parlament bude zaista uključen u definiranje politika na području migracija u budućnosti. Ovdje moramo koristiti instrumente parlamentarnog nadzora, a taj parlamentarni nadzor e, moramo provoditi u odnosu na sredstva koja se e, troše iz fondova koji su uspostavljeni. Sve to sastavni dio e, zadataka Europske unije. Kao prvo pozdravila bih gospodina Kristijana Danielsona, ravnatelja iz Uprave za susjedstvo i proširenje Europske e, komisije, e, gospodina Leflera i Pedra Solana. E, ravnatelja za reakcije na krize. Naši gosti govorit će o sadašnjoj situaciji i izazovima koji su povezani sa kretanjem izbjeglica i migranata koji bježe od e, konflikta u njihovim e, zemljama i od poteškoća s kojima su ondje suočeni. Prvo ću dati riječ e, gospodinu Lefleru, a nakon toga i našim drugim gostima. Gospodine Lefler, izvolite. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na tome što ste me pozvali kako bih sudjelovao u dijalogu o sadašnjem stanju stvari što se tiče aktivnosti u sklopu vanjskog djelovanja na području kretanja izbjeglica i migranata. Podržavam aktivnosti o kojima je govorila gospođa Karen Abzaed u sklopu priprema za UN-ov sastanak na vrhu koji će se održati za nekoliko tjedana. Ovdje bih odao priznanje svemu onome što radi gospođa Karen Abozaid i njezine kolegice i kolege u zadnjih nekoliko mjeseci u sklopu priprema za sastanak na vrhu UN-a o rješavanju masovnih kretanja izbjeglica i migranata. To je nešto što je iznimno važno u globalnom međunarodnom kontekstu. Kada govorimo o migracijama, Ponekad ljudi e, govore o migracijama kao da je to nešto što je novo, a postalo je uobičajeno. Međutim, ja se s tim ne slažem. E, to je stara stvar. To je stvarnost koja postoji u Europi i na svijetu već desetljećima, ako ne stoljećima. E, riječ je o kretanjima aktualnim kretanjima s kojima se sada moramo nositi, a koji sa sobom nose određene izazove. E, to postaje problem jedino ukoliko dođe do velikih, neočekivanih e, i nereguliranih e, kretanja u omjeru koji smo vidjeli u zadnjih nekoliko godina u susjedstvu, odnosno na granicama Europe. Nije to nešto što se može riješiti preko noći ili u roku od tjedan dana ili mjesec dana i to je to. Ne, to je nešto čime se moramo baviti dugoročno, raditi na tome i surađivati s partnerima diljem svijeta, surađivati sa zemljama koje iz e, razno raznih razloga postaju zemlje iz kojih e, ljudi odlaze i one su izvori migracija i to zbog sukoba koji ondje postoje, zbog e, socioekonomskih poteškoća, e, problema povezanih s klimatskim promjenama i raznih drugih razloga. Moramo biti u dijalogu sa zemljama tranzita, e, zemljama koje primaju izbjeglice, svim zemljama koje ulažu napore na ovom području diljem svijeta. Osim toga, ustanovili smo da moramo postojati E, jedan odgovor koji počiva na širokim temeljima i obuhvaća različite instrumente i nadopunjava aktivnosti e, koje se provode interno u državama članicama Eh, koje provode eh, kolege u drugim službama Europske komisije, posebice DG Home. Eh, dakle, ne radi se samo o aktivnostima službe za vanjsko djelovanje. Mora postojati suradnja. Možemo biti uspješni jedino ako surađujemo sa partnerima, zemljama podrijetla, zemljama tranzita, zemljama domaćinima i međunarodnim organizacijama. To je kontekst za komunikaciju u kojoj koju je komisija predstavila neposredno prije ljeta, a koja se odnosi na novi e, okvirni pristup za partnerstvo, a čiji je cilj e, dalje razraditi e, odgovor Europske unije na razne aspekte migracija kojima se moramo baviti. Mi ovdje predlažemo i e, navodimo e, kratkoročne i dugoročne aktivnosti e, pri čemu se koristi cijeli paket instrumenta koji nam nudi ugovor iz Lisabona. Cijeli paket koji obuhvaća aktivnosti komisije, službe za vanjsko djelovanje, istodobno moramo koristiti i sposobnosti kapacitete država članica. To mora biti zajednički pothvat u kojem sudjeluju i institucije Europske unije i države članice, a isto tako to mora biti zajednički pothvat Europske unije i zemalja partnera. Osim toga, ono što želimo je osnažiti našu ulogu osnažiti ulogu privatnog sektora e, dugoročno gledano. E, trebamo potaknuti e, sudjelovanje privatnog sektora i potaknuti javno-privatno partnerstvo što se tiče investicija kako bismo potaknuli otvaranje radnih mjesta i gospodarski rast. Kao što vjerojatno znate, za dva tjedna komisija će predstaviti konkretnije prijedloge što se tiče e, vanjskog investicijskog plana koji će biti nadopuna drugih, drugim instrumentima i sredstvima koje su nam već na raspolaganju. Kako bismo unaprijedili ovaj novi pristup, definirali smo pet e, prioritetnih zemalja Etiopija, Mali, Niger, Nigerija i Senegal. Naravno, postoje i druge zemlje koje zaslužuju da ih se tretira kao prioritet u kojima postoji teška situacija. Ovdje bih posebice spomenuo građanski rat u Siriji e, i kretanje izbjeglica prema Libanonu, Jordanu, Turskoj, Europi i drugim zemljama. Međutim, e, ostavit ću to pitanje kolegi gospodinu Danielsonu da o tome govori, a ja ću naglasak staviti na pristup za partnerstvo u kojem se poneprije bavimo strukturnim pitanjima koja se odnose na migracije iz subsaharske Afrike. Međutim, ukoliko budemo uspješni što se tiče primjene tog pristupa, mi ćemo ga proširiti i primjenjivati na druge e, zemlje, druge prioritetne zemlje E, prošle jeseni Europsko vijeće je definiralo 14 prioritetnih zemalja, ove koje sam upravo naveo i neke druge. E, postoji suradnje s Jordanom, Libanom, Turskom, ali tu su i Afganistan, Pakistan, Bangladeš e, i neke druge. U ovom pristupu definira se na koji ćemo način e, ući u suradnju sa ovih pet prioritetnih zemalja. Taj pristup uvelike se temelji na dijalogu, a kako bi se uspostavila specifična partnerstva za pojedine zemlje na način da reagiramo na konkretnu situaciju u pojedinoj zemlji. Znači, nemamo uravnotežen jedinstven uniforman pristup E, za sve zemlje, e, nego uzimamo u obzir e, situaciju u pojedinoj zemlji. Jer postoje velike razlike. U Etiopiji ima 800 tisuća izbjeglica. To je i važna zemlja tranzita. Niger je uglavnom zemlja tranzita. Mali je i zemlja podrijetla i tranzita. Nigerija je zemlja podrijetla. Senegal je zemlja u kojoj je postoji kombinacija ovih različitih aspekata. U svakoj pojedinoj zemlji moramo dakle vidjeti koji je najbolji način koji možemo primijeniti kako bismo riješili probleme i izazove s kojima smo suočeni. Bilo da se radi o izazovu odlaska ljudi ili pitanju tranzita. E, to jedino možemo ostvariti ako to radimo u tjesnoj suradnji sa vlastima u dotičnoj zemlji. Početni dijalog i početni susreti i sastanci s predstavnicima ovih zemalja počinju e, proizvoditi pozitivni zamah. I što se tiče kratkoročnih i dugoročnih strukturnih aktivnosti. U Nigeriji smo dogovorili da ćemo pokrenuti pregovore za sporazum o readmisiji. Države članice već duže vremena od nas traže da to učinimo, a istodobno praktična suradnja između e, vlasti u Nigeriji i institucija Europske unije, posebno što se tiče Frontexa i nekih ključnih država članica, predstavlja nešto što se unapređuje. U narednim tjednima održat će se sastanci kako bi se vidjelo točno kako dalje razvijati njihovu suradnju. Vlada u Nigeru značajno je unaprijedila svoje aktivnosti u borbi protiv e, krijumčara uhićeni su određeni organizatori krijumčarenja i njihova vozila, tako da promet, odnosno tranzit preko Nigera opada. Osim toga dolazi do povećanja dobrovoljnog povratka prema Nigeru ili kroz Niger u e, regije, odnosno zemlje podrijetla. E, sa Senegalom suradnja također dobro napreduje, a to uključuje i unapređenje dvaju radnih aranžmana s Frontexom. Osim toga pokreće se niz projekata čiji je cilj otvoriti nova radna mjesta za mlade u toj zemlji, ali isto tako je cilj olakšati ponovnu integraciju migranata koji se vraćaju kako bi oni ponovno uspjeli pronaći svoje mjesto u zajednicama koje su napustili. E, prvi projekt e, ima vrijednost 40 milijuna eura i nadamo se da će kao rezultat biti otvoreno do 5000 novih radnih mjesta. To je prvi korak koji ide u tom smjeru. Isto tako surađujemo s vladom u Etiopiji, a cilj je unaprijediti njihove kapacitete što se tiče nadzora nad granicom. Oni su sukorisnik regionalnog projekta za bolje upravljanje migracijama u rogu Afrike. Nadamo se da će izgradnja dodatnog povjerenja između relevantnih tijela dovesti do toga da se poboljša suradnja na području povratka i readmisije. E, što se toga tiče, dobili smo neke pozitivne signale od nadležnih tijela i očekujemo da ćemo uskoro vidjeti prve e, konkretne pozitivne rezultate. Osim toga, u Maliju radimo na tome da unaprijedimo siguran povratak i ponovnu integraciju. E, tjesno surađujemo s Međunarodnom organizacijom za migracije, a cilj je osnažiti sigurnost i upravljanje granicama na području Sahela. E, mislim da je to nešto o čemu će gospodin Pedro Sedrano e, govoriti detaljnije. Općenito govoreći, zaključno bih spomenuo da razmatramo dugoročne aktivnosti i napore poneprije kroz e, korištenje sredstava u sklopu programa iz e, e, hitnog uzajemnog fonda Europske unije i Afrike koji je uspostavljen u Valeti, a pokazao se uspješnim u smislu potpore našim partnerima i to ne samo ovih pet zemalja koje sam spomenuo, radi poticanja dijaloga s ciljem iznalaženja odgovarajućih rješenja za njihove potrebe. Do sada je skoro 930 milijuna eura raspoređeno u 16 partnerskih zemalja u sklopu procesa iz Valete. 370 milijuna rogo Afrike, e, oko 500 e, milijuna na području e, Čada i tako dalje. Kao što znate, nadopuna ovog uzajamnog fonda eh, je nešto što se priprema i to u iznosu od oko 500 milijuna eura. Kroz ovaj fond spremni smo pružiti potporu zemljama eh, posebno na zapadu Afrike u smislu izrade eh, biometrijske baze podataka za njihovo stanovništvo, a to uključuje kompletan upisnik biometrijskih podataka. E, mislim da to izlazi daleko iz okvira samih migracija, ali predstavlja iznimno važan instrument za socijalni, ekonomski i politički razvoj, jer se može koristiti za ostvarenje veće transparentnosti u izvornom procesu, a osim toga može se koristiti kao instrument u pristupu obrazovanju, zdravstvu, e, zapošljavanju i tako dalje. Smatramo da je to iznimno važna investicija jer će se na taj način olakšati e, stvaranje odgovarajućeg socijalnog, ekonomskog i političkog okvira koji može poticati daljni razvoj. I na koncu bih naglasio važnost potpore u sklopu vanjskog investicijskog plana koji sam već spomenuo, i njegov doprinos okvirnim partnerstvima i njihovom funkcioniranju. Na taj način možemo uključiti i vanjske subjekte i privatni sektor i postići e, učinak koji se multiplicira i nadamo se da će to onda dovesti do socijalnog napretka, otvaranja novih radnih mjesta i opće e, socioekonomske konsolidacije društva u partnerskim zemljama. Nadamo se da će na sastanku na vrhu UN-a u New Yorku kao i na paralelnom e, sastanku koji organizira SAD o migracijama, da ćemo ondje moći e, pokazati pozitivne primjere aktivnosti koje provodi Europska unija i da ćemo na taj način potaknuti uključivanje u provedbu programa o kojem je govorila Karina Said e, u naredne dvije godine kako bismo na koncu došli do globalnog pakta za migracije i izbjeglice. Pozdravljamo pozitivni ishod pregovora i sporazum koji je ostvaren što se tiče političke deklaracije. To je veliki uspjeh. Smatramo da je to dobra podloga za daljnji rad u cilju ostvarenja i iznalaženja kolektivnih globalnih rješenja u narednom razdoblju. Hvala vam lijepa. A sada dajem riječ gospodinu Danielsonu. Hvala predsjednice. Hvala što ste mi dali mogućnost da ovdje govorimo o naporima komisije što se tiče zemalja za koje sam ja posebno nadležan, a radi se o susjednim zemljama radi sa zemljama koje je Kristijan govorio, na drugoj strani sredozemlja, naravno Sirija, Turska i naravno Zapadni Balkan. Ono što ću ja pokušati je da prvo vam eh, dam neki kratki eh, pregled što se tiče krize sirijskih eh, izbjeglica i u tom kontekstu također spomenuti zemlje koje, s kojima ostvarujemo partnerstvo u tom, po tom pitanju, a nakon toga ću reći nešto što E, o zemljama koje nisu direktno uključene u sirijsku krizu, no koje su predmet migracija. Moram reći da ono što je Kristijan rekao vezano uz potrebu da se to upiše u širi kontekst, to je izuzetno važno. E, što se tiče smjernice politika koje su u tom smislu osmišljene prethodnih godina je izuzetno važno i ključno. Kad e, govorimo o Siriji, prvo što nam pada na pamet i na što mislimo je Sirija Imamo e, danas u Siriji otprilike pet milijuna prognanika. Moram, prije svega moramo reći što radimo tamo. To je teška situacija, izazovna situacija, no mi želimo udvostručiti naše napore u Siriji pred e, sljedećih godina. Imamo e, pristup za cijelu Siriju, naravno to je izazov e, i moramo imati na umu da se to ne sloborabi na e, politički način. To je ono što je izuzetno važno da znači povećavamo podršku sa 40 na 80 milijuna eura. Također trebamo vidjeti što, e, što radimo sa susjednim zemljama koje su direktno pogođene. Govori se o Libanonu, Turskoj e, i Jordanu u tom smislu. Naš pristup je sljedeći. Želimo u svakom slučaju dati humanitarnu pomoć i zaštitu onima kojima je to potrebno također e, E, govorimo o tome da dostojanstvo i isto tako otpornost e, izbjeglica na teške situacije se povećava. A ono što, na što pazimo je da se pitanja vezana uz zajednice koje prihvaćate izbjeglice također uzimaju u obzir. Imamo znači te zajednice koje ugošćavaju i ne smijemo zapravo dopustiti da se negativni aspekt prvo stavlja u prvi plan. Kad govorimo o Libanonu, onda smo znači prije svega u okviru Londons rezultata londonske konferencije. Što se tiče Jordana, imamo pakt e, koji je osmislio prioritete na koje se moramo usredotočiti. Nadamo se da ćemo sad moći u tom smislu završiti pregovore sa Jordanom i imamo znači 750 e, milijuna potpore u tom smislu, to je naš angažman koji mi dajemo. No što je izuzetno važno je da također se podržavaju sirijske izbjeglice u Jordanu. Mislimo da ih ima otprilike registriranih 650 tisuća, vjerojatno ih ima i više. Pakt je, takav pakt je izuzetno važan instrument. Kristijan također govorio o tome. To također uključuje i angažman sa strane tih zemalja, a to je povezano sa obrazovanjem, e, davanje zdravstvene zaštite, e, ali također i radnih mjesta, mogućnosti zapošljavanja tim izbjeglicama. Mi smo sa naše strane se obvezali da ćemo otvoriti evropske tržišta e, u većoj mjeri vezano uz određena pravila. To će dovesti do stvaranja moguće više radnih mjesta. A ono što je izuzetno važno je da se Znači, takva radna mjesta prije svega budu namijenjena sirijskim izbjeglicama u Jordanu. Kad govorimo o Libanonu, govorimo također o pregovorima E, što se tiče sličnog e, pakta, to još nije sklopljeno, no nadamo se da ćemo vrlo brzo u budućnosti postići ovaj sporazum sa libanonskim partnerima. E, u Libanonu 20% stanovništva su izbjeglice iz Sirije. A zatim imamo Tursku Okvir za našu suradnju što se tiče ovog pitanja su znači sporazumi iz e, studenog i e, ožujka. To uzima u obzir što sve ono što se događalo prethodnih e, godina. A koji su ciljevi tih sporazuma? prije svega ono što želimo je da na Egejskom moru više nema smrtnih slučajeva. A drugo da e, se zapravo e, u potpunosti zaustavi taj poslovni model pod navodnicima krijumčarenja izbjeglice da stvorimo mogućnost da izbjeglice na e, legalan način dođu u Europu mi E, sada u velikoj mjeri vidimo smanjenje e, migracija, znači ljudi koji dolaze iz Turske u Grčku, isto tako imamo e, veliko smanjenje tih neprihvatljivih smrti u Egeskom moru. Imali smo deset smrti u travnju, no nijednu, znači smrtni slušaj u svibnju ili lipnju. Moramo također imati na umu da se znači da su se e, ta opasna putovanja iz Turske preko Egejskog mora smanjila na najmanju moguću mjeru i stabilizirala u broju. Ti rezultati su u svakom slučaju e, važni, to e, također zahtjeva i buduće angažmane. Ja sam bio u Turskoj e, prošli tjedan, e, povjernik e, Avrapomulos je danas tamo. Moramo u svakom slučaju se pozabaviti pitanjima krijumčarenja, krijumčara, a također trebamo što se tiče otvaranja e, tržišta rada u Turskoj što se tiče sirijskih izbjeglica, da se to pitanje također rješava i da se sporazum e, poštuje. Imamo također znači 3 milijuna u okviru znači ovog instrumenta za Turske, e, u Turskoj, znači imamo isto tako 2,8 milijuna a isto tako E, želimo dodati 2,3 milijuna ovih 3 milijuna. A također e, želimo se u svakom slučaju fokusirati sa svim tim sredstvima na obrazovanje, isto tako na životne uvjete sirijskih izbjeglica u Turskoj. Kad govorimo o Zapadnom Balkanu, e, tamo smo se usredotočili na to da im omogućimo znači stvaranje kapaciteta da upravljaju migrantskim tokovima kako bi također osmislili potrebne administrativne i druge strukture kako bi e, znači proveli to što je potrebno u okviru također i pristupnih e, pregovora Krenimo sad na zemlje s druge strane sredozemlja. Tu se posebno usredotočujemo na Libiju i na Tunis. Libija predstavlja veliki izazov zbog očitih razloga. Možemo e, reći da podrška u tom smislu nije onolika koliko je bila e, koliko bi bila potrebna mi sad e, imamo 30 milijuna podrške e, Libiji što se tiče e, izbjeglica i migranata koji, se nalaze u Libiji. Mi isto tako želimo pomoći direktno tim ljudima, no također želimo vidjeti kako možemo povećati otpornost, ne to također omogućiti onima da se vrate u svoje zemlje onima koji to žele, te također e, želimo vidjeti kako se to može proširiti. Kad e, govorimo o Turskoj, e, prije svega govorimo o povećanju kapaciteta, zajedno sa službom za vanjske djelovanje govorimo o komunikaciji, osmišljavamo komunikaciju za Tunis kod sljedećih tjedana a e, govorimo također o nekim instrumentima e, s kojima radimo, znači što se tiče financijske podrške, imamo specifične znači e, instrumente za sirijske izbjeglice u Tursku, imamo također i dva uzajamna fonda za Afriku, kao što je to Kristijan spomenuo želimo dati ti e, u zemlji fondovu budu što je više moguće učinkoviti. Hvala. Gospodin Serano. Hvala, gospođo predsjednice. Drago mi je što mogu ovim pitanjima govoriti pred ovim odborom. Ja ću ograničiti svoju prezentaciju i reći ću na koji način znači misije e, službe djelovanje mogu doprinijeti naporima EU-a. Imamo znači instrumente, dodatne instrumente koji se ne mogu uzimati posebno nego zajedno. Kad e, govorim Kad e, govorimo znači o ovim instrumentima za zajedničku sigurnosnu i obrambenu e, politiku, znači imamo instrumente koji se žele, koji su usmjerene e, zadaćama upravljanja, isto tako borbi protiv organiziranog komentara kriminala, no isto tako i protiv akcija krijumčarenja. Imamo jednu operaciju, jednu misiju, imamo operaciju Sofija, radi se o pomorskoj operaciji situaciji u srednjem e, Mediteranu, o tome ćemo nešto kasnije reći, no i također imamo također e, znači misiju u Nigeru što se tiče e, izgradnje kapaciteta. Imamo također i određene nedirektne misije koje žele pružiti pomoć, to isto tako žele prevenirati sukobe ili pružiti pomoć u e, stabilizaciji, no isto tako uhvatiti se u košta sa korijenskim problemima što se tiče migracija. A ono što je važno da se radi o sigurnosnom e, sektoru, mu želimo jačati e, kapacitete policijske i vojne kapacitete kako bismo postigli tu stabilizaciju u okviru toga također e, možemo također pomoći uspostavljanju određenog upravljačkog okvira u e, regijama na primjer u Sahelu ili e, Libiji gdje zapravo ne postoji nikakav upravljački okvir kao što znate, imamo dvije migrantske rute prema Europi. Jedna ide preko istočnog Mediterana, druga preko središnjeg eh, Mediterana sredozemlja. Kristijan eh, Danielson je specifično govorio o tome što radimo na istočnom eh, sredozemlju. Kad govorimo o operacijama, mi imamo Frontex operacije, Poseidon, koju podržava također e, i e, podržavaju također e, aktivnosti NATO-a. To je komplementarno jer glavni instrument je instrument sporazuma sa Turskom, kao što je gospodin Danielson već rekao. Što se tiče središnjeg sredozemlja, to je zapravo pod ruta. Imamo operaciju na Kosovu koja je vrlo aktivna u pomaganju e, kosovskim vlastima kako bi se stvorio čvrst sustav upravljanja granicama te uspostavljanje integriranog upravljanja granicama. Radi se o operaciju, e, operaciju u Kosovu koja ima e, sve te zadaće na umu. Znači, Središnji, e, središnja ruta na zemlju tiče se ljudi koji dolaze iz subsaharske Afrike i koji se koncentriraju u Libiji. Isto tako u svim tim e, operacijama, znači imamo određene aspekte što se tiče e, sigurnosti, znači koji radimo, znači na primjer u Sofiji imamo zajednički odbor sa drugim e, znači e, strukturama, surađujemo sa Frontexom, sa DG Home i tako dalje. Mi zajedno sa Kristijanom radimo zajedno, iako smo ovdje odvojeni na ovom stolu. Također surađujemo sa međunarodnim e, pa, partnerima, posebno UNHCR i e, znači organizacija za migracije. I to je sve u srcu našeg angažmana. To se u svakom slučaju tiče migracija. Moramo imati na umu da su migracije, e, migranti žrtve i ono što želimo postići da oni u svakom slučaju budu zbrinuti u najboljim mogućim uvjetima. Što se tiče Libije, Libije rekao sam da imamo operaciju e, Sofije, čija glavna zadaća je ukidanje ovog poslovnog modela krijumčara, krijumčarenja ljudima i izbjeglica. Imamo znači e, u, to je u fazi u kojoj se još uvijek nalazi izvan teritorijalnih e, voda e, Libije, no isto tako su u, znači, uništeno cijeli niz brodova koje se kori, neutralizirani su brodovi znači koji se koriste za korištenje. Isto tako je e, sto ovakvih mreža ukinuto, no isto tako sve te akcije su uspjele spasiti više od znači 30 e, tisuća ljudi i to je spašavanje života u svakom slučaju upisano u ove akcije. Neka jedna dodatna zadaća je dodana u Sofiju, radi se o obuci globalne straže, no isto tako vezano uz embargo na oružje u Libiji koje je u svakom slučaju ključno za kontroliranje takve trgovine u Libiji. Ono što je izuzetno važno je da imamo na umu da svi smrtni slučajevi koji su se dogodili, zapravo e, većina koji su se smrtnih slučajeva e, ove godine su se dogodila u teritorijalnim vodama Libije i obalna straža u tom smislu može biti aktivna u rješavanju e, tih pitanja. Mi u svakom slučaju sa UNHCR-om i an om i isto tako Međunarodnom organizacijom za migrante vrlo e, usko surađujemo. također u Libiji isto tako tu misiju za pomoć koja ima široki e, mandat, ne samo e, podržavanje upravljanja granicama, no isto tako imamo elemente policijske pomoći te također pomoć u u, na području kaznenog prava uspostavljanja institucija. U tom smislu imamo angažmane e, sa libijskom vladom, znači ovom vladom e, zajedničkog sporazuma Mislimo da u svakom slučaju je potrebno stvoriti taj e, pravni okvir i administrativni okvir koji će omogućiti Libiji da kontrolira svoje granice i mi u tom smislu pojačavamo svoje aktivnosti. Mi u svakom slučaju smo e, uključeni u suradnju sa libijskim vlastima a u okviru e, komisijskih e, služba komisije, Digi Home i tako dalje, ćemo uključiti, ćemo se uključiti u takvu suradnju. Drugo područje e, na kojem smo aktivni je regija Sahel. To je ključna regija za E, kretanje migranata prema Europi. Imamo znači misiju u Nigeru koja ima poseban mandat uspostavljanja policijskih sigurnosti kapaciteta, no isto tako kapaciteta upravljanja granicama imamo antenu koja je otvorena u Agadešu. Znate da se radi o jednoj od glavnih e, ruta koja ide iz zapadne Afrike prema e, Libiji. I, Kristijan, vi ste govorili o aktivnijem radu vlasti u Nigeru kako bi se uhvatili u koštac sa tim kretanjima e, koje se događaju u ovom trenutku u Agadešu. Imamo dvije misije u Maliju koje doprinose stabilizaciji države kako bi omogućili kontrolu tog širokog prostora, imamo znači misije koje su mjerene i na obuku, vojnu obuku, isto tako uspostavljanje policijskih i sigurnosnih e, e, kapaciteta kako bi se zapravo pružila pomoć snagama Ujedinjenih naroda. Ono što želimo sada vidjeti kako možemo koristiti te trimici kako bismo e, pokrili široku sahelsku regiju. To se nazivamo zapravo regionalizacijom u Sahelu vanjske sigurnosne i obrambene politike. Imamo e, znači te dvije zemlje koje e, su uključeno isto tako Mauritanija, Čad i Burkina Faso pa također su zemlje koje želimo uključiti, želimo proširiti pristup, isto tako želimo uključiti obuku, e, osmisliti e, časnike za vezu. A ne radi se tu samo o migracijama, nego isto tako i o globalnoj, znači sveobuhvatnoj e, sigurnosnoj situaciji u Sahelu koja nam omogućuje borbu protiv terorizma također. Što se tiče roga Afrike, jedan e, važna točka ulaza u ovu e, središnje mediteransku rutu. To je nešto to također izuzetno važno za sve ono što se događa u regiji. Puno hvala svima trema na e, vašim izlaganjima. Imamo problema s vremenom. Bojim se da uopće nemamo baš puno vremena. Moramo ga sada podijeliti. Imam 11 govornika na svom popisu iz e, članova odbora, a taj popis se može povećati, a imamo samo e, vrijeme do 12.30, a moramo dati i mogućnost našim izlagateljima da e, odgovore. Pa onda neću ni ja mnogo govoriti, neću postavljati nikakva pitanja i dati ću vam svakome minutu i pol. Kao prvo Linda McKellen, moja supredsjedateljica i onda gospođi e, su, su izvjestiteljici. Nemam sat, neko će morati umjesto mene paziti na vrijeme. Hvala vam, hvala lijepa na ovim informacijama iz Afrike. E, zaista nas zanimaju pitanja u vezi s paktovima, E, posebno u Africi, ali o tome možemo razgovarati i drugom e, prilikom. Ali imam pitanje vezano za obrazovanje djece za, u Libanonu i Jordanu za gospodina Danielsona. Imali smo kontakte s nekim udrugama jer u tim, situacijama, u tim zemljama je situacija vrlo e, teška. Međutim, čuli smo neke prijedloge da posebno u Libanonu postoji veliki problem e, da se djeca upišu u školu. Kada smo išli e, posjetiti e, izbjeglice, vidjeli smo da je nedostatak obrazovanja jedan od glavnih razloga što ljudi napuštaju svoja svoje zemlje. Danas je prvi rujna i mnoga djeca sada počinju školu. E, što se događa u Libanonu i e, Turskoj kada se radi o obrazovanju djece? Izvrsno. Evo ga, e, minuta i pol, Gospodin Demedad. Hvala, gospođo predsjedateljice. Pokušat ću učiniti ono što ste me, od mene zatražili. Problem je što imam deset pitanja, ali neću postaviti svih deset. E, želim jednostavno reći ovo gospodinu Danielsonu. Želim čuti nešto više o takozvanoj vitalnosti e, sporazuma između nas i Turske. Nekoliko, možda malo više detalja. Ja bih želio reći da mnogo puta kada slušam te naše rasprave uvijek imam dojam da u najboljem slučaju Europska unija ne uspjeva e, razumjeti e, što radi desna ruka, a što radi ljeva ruka. Postoje nekoliko paradoksa u ovoj našoj raspravi. Znam da uz, mnogo, e, uz malo resursa koje imamo na raspolaganju možemo ipak naći mehanizme da riješimo migracijsko pitanje. Međutim, imam dva pitanja. Prvo pitanje je da mi jako dobro znamo da je to dugotrajno pitanje i da ima e, konkretne e, uzroke, ali mi se s time ne suočavamo na primjeren način. Drugo pitanje, e, možda bi trebalo s time raspravljati s povjerenicima, naravno ne krivim vas. S jedne strane, Evropska unija traži više suradnje od trećih država da upravljaju migracijskom situacijom, a mi, a ne drugi, namećemo partnerske ugovore, e, trgovačke ugovore koji e, e, ugrožavaju gospodarsku situaciju i potiču migracijski proces. Mislim da trebamo toga biti svjesni, zato što smo mi ovdje i pravimo se da smo pali s Marsa međutim e, moramo zaustaviti takvo licemjerje. Evo, mislim da sam e, bio u, e, unutar te minute i pol. Gospodin Gerens. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala gospodi Lefler, Danielson i Serano koji su nam govorili o naporima službe za vanjsko djelovanje i komisije. Da, vi se bavite e, simptomima, u svakom slučaju pokušavate riješiti probleme takozvanih uzroka, ali ono izuzetno je važno se uhvatiti u koštac sa tim uzrocima kad govorimo o e, znači e, humanitarnoj pomoći, ali uzroci su prije svega sistemski a tiče se e, znači e, sudjelovanja država članica u proračunu. Možete nam reći što se radi, e, kakva je situacija sa uzemnim fondom za Afriku i kakva je situacija što se tiče obećanja u La Valeti? Postoji rizik da se novac koji je namijenjen razvoju preusmjeri u neke druge e, sektore koji e, obično ne primaju novac iz sektora i zapravo iz proračuna koji je namijenjen razvoju a e, sistemski rizik je e, Brexit također. Što se tiče e, fonda za razvoj e, u, Europs, u, znači, u Europskoj uniji, Velika Britanija predstavlja doprinos od 13%. I postavljamo se po pitanje koje znači, je taj nivo angažmana država i koje je zapravo veličina tog jaza koji postoji. Hvala gospodin Gospodin ima riječ. Hvala vam lijepa. E, dva kratka pitanja. Jedno gospodinu Danielsonu što se tiče Jordana. E, spomenuli ste 750 e, milijuna. Za koje razdoblje je to namijenjeno? Koja će se sredstva izravno koristiti za zbrinjavanje izbjeglica? A osim toga, E, spomenuo bih e, dopis jordanskog veleposlanika, možda neki drugi kolega može dati odgovor. E, traži da se povećaju sredstva. Drugo pitanje na gospodina Serana, što se tiče misija u sklopu zajedničke sigurnosne i obrambene politike. U zadnjih nekoliko dana govori se o šest tisuća izbjeglica koji su spašeni, dakle vrlo visoka brojka. Mislim e, da stvari ne mogu ostati na ovoj razini ukoliko se ne poduzmu neke druge mjere. Što je sa e, stajalištem e, libijske privremene vlade? Je li došlo do nekih promjena? Eh, oni su rekli da neće s nama sklopiti sporazuma kakav imamo s Turskom. ako to ne učine, što je sa mjerama u sklopu eh, zajedničke sigurnosne i vanjske politike? Postoje li tu neka rješenja? Hvala. Senjora Gomez. E, Gomez, jedno i pol minute. E, čujemo da je to e, Etiopija prioritarna zemlja. Etiopljani sada ubijaju svoje vlastite ljude i e, imat ću saslušanje, saslušanje danas poslijepodne i pozvat ću službu za vanjsko djelovanje da čuje što se događa. Prošlog tjedna sam vodila misiju parlamenta u Kale E, razgovarala sam s ljudima tamo, evropljanima, e, rekla sam da je 400 njih došlo e, u kamp u posljednjih tri mjeseca. Trebalo im je tri mjeseca da iz Italije stignu u Kale. Šokirana sam s time, zaista. Da li služba za vanjsko djelovanje čini nešto vezano za izgon Sudanaca iz Italije? Govorimo li e, o Sudanu gdje je e, predsjednik e, optužen na Međunarodnom kaznenom sudu? I gospodina Danielson, vi ste naslikali jednu vrlo pozitivnu sliku. Međutim, jeste li vidjeli koja je stopa samoubojstava u Grčkoj između izbjeglica? Mogu vam dati e, imena nekih e, zastupnika u parlamentu koji su bili tamo i koji su e, pokazali kako je teška tamo situacija. Čak i majke koje daju svoju djecu i kaže uzmite ih, spasite ih. I gospodine Serrano, konačno, legalni putovi Možemo li na neki način e, smanjiti poslovanje trgovaca ljudima i što smo učinili e, da spriječimo da nestanu, e, nestanu djeca bez pratnje koje su ušli u, ruke trgovaca? Gospodin, gospođa argentini. Hvala. Ja postavljam pitanje gospodinu Leffleru. Rekli ste da e, migracije nisu nova normala, nego stara normala. Ja se slažem s vama. Međutim, onda ste nam govorili o okviru, o partnerstvu e, kada se radi o planu migracija. Ja sam to pročitala i brine me da je to kršenje ugovora. E, članak drugi e, ugovora koji govori o funkcioniranju Unije kaže da naša politika suradnje ima glavni cilj smanjenje i dugotrajno iskorjenjivanje siromaštva. Okvirni program govori da svaki mehanizam u Uniji se treba koristiti kako bi se pozabavili s pitanjima migracija to na drugačiji način gleda što je to konkurentnost za razvoj. Dakle, trebaju postojati e, posljedice za one zemlje koje ne prihvaćaju nezakonite migrante natrag. Možete li e, malo e, se obratiti na dilemu korištenja europskih razvojnih fondova za neko drugo pitanje, a ne za iskorjenjivanje siromaštva? Ako, je, ako su migracije stara normala, onda e, temeljni razlozi migracije moraju imati veze sa iskorjenjivanjem siromaštva i nema smisla da, e, da preusmjeravamo novac od razvoja e, prema migracijama. Hvala gospođo s Argentine. Gospodin e, Lopez Aguilar, minuta i pol. Hvala gospođo predsjedateljice. naravno, ja pozdravljam ono što smo čuli od tri govornika kada se radi o strategiji i o iskustvima i e, e, ono što smo čuli od komisije i službe za vanjsko djelovanje. Moram reći da je nemoguće da mi prikladno protestiramo zbog e, nedostatka učinkovitog odgovora Europske unije, e, jer se tu radi o političkoj volji polovice država članica koje se ne drže zakonodavstva. I zato pitam gospodina Leflera i gospodina Sorana kao predstavnika EASA, e e, prema vašem iskustvu mislite li da ti protesti koje čujemo, jesu li oni opravdani? Hoćemo li ih ponovno e, čuti u rujnu na samitu Ujedinjenih naroda? E, da li mislite da je zakonodavstvo možda zastarjelo? Imamo e, sporazum za izbjeglice iz 1951. godine. To se primjenjuje na tokove izbjeglica u cijelom svijetu i to je okvir za sadašnje zakonodavstvo. Međutim, sada imamo e, izbjeglice koji bježe od rata, od suše, koji dolaze u Europu. Mislite li da postojeći e, zakonodavni okvir e, dobro odgovara tim potrebama ili ne? Hvala vam lijepa. E, još jedno kratko pitanje u odnosu na Tursku. Ništa nije rečeno o pregovorima između Europske unije i Turske u smislu otvaranja tržišta rada za izbjeglice u Turskoj. Ništa niste rekli o tome e, što je s tim pregovorima, ostvaruje li se napredak s Turskom ili ne, a to bi me doista zanimalo. E, još jedno pitanje što se tiče upravljanja granicama i e, izgradnje kapaciteta. Što je sa suradnjom sa Sudanom i Eritrejom? E, znamo da u obje ove zemlje redovito dolazi do povrede ljudskih prava. Eritreja je izdala naredbu pucanja korištenja oružja na granici, a osim toga u Sudanu postoje e, hitne policijske snage. E, što je sa tom e, tim postrojbama? Da li one profitiraju od sredstava koje, koje oni dobivaju od Europske unije? Kako osigurati da takve postrojbe koje čine zločine ne dobivaju naša sredstva. Kako ograničiti te rizike? Što činite u tom smislu i što poduzima komisija kako bi osigurala da naši partneri u provedbi projekata doista poštuju međunarodno pravo i standarde zaštite ljudskih prava, jer u protivnom e, smo i mi ti koji moramo dijeliti krivicu što se tiče povrede ljudskih prava i mučenja. Hvala. Hvala gospodine Hvala lijepa. E, čuo sam e, sve ono što su naši e, gosti nam ovdje izložili. To mi potvrđuje da ne možemo riješiti taj problem zato što nismo dovoljno realistični u našim naporima Evropske unije. Mi samo pišemo liste želja ali kako možemo e, napraviti pritisak vladama trećih zemalja kako bi oni ispunili svoje obveze? Jer kada pogledamo što se dogodilo sa Turskom, tu isto nemamo temelja za optimizam. I posljednji moj komentar je vezan. E, dakle, niti e, Turska niti NATO nisu bili e, uspješni u svojim operacijama u Grčkoj. Ja sam e, Grk i znam da su da je njihov neuspjeh bio tako velik da Neptun bi mogao izaći iz mora i progoniti ih e, zato što su bili toliko neuspješni. Zašto se te stvari događaju u Grčkoj? Kada je gospođa Merkel se morala baviti s reakcijom e, njemačkog stanovništva i kada je vidjela da je njezina popularnost e, pada, kada je Avramopoulos otišao na grčke otoke i morao se pozabaviti sa ljutnjom ljudi. Vidjeli smo da su se e, migracije e, iz Grčke smanjile, ali iz Libije povećale. Evo, s time ćemo zaključiti. Hvala lijepa. Mislim da je jučer e, prikazan External Investment Fund sa nekim e, sredstvima koje dolaze iz EDF-a i MP-a i željela sam znati nešto više o strukturi e, samog fonda i e, angažmana parlamenta u tom procesu. Inače se slažem sa Sargentinim, mislim da postoje kršenja načela humanitarne pomoći i E, razvojne pomoći zato što e, e, premještamo ta sredstva na upravljanje granicama i onda ne uspijevamo u našem naporu da iskorijenimo siromaštvo. To je cilj razvojne suradnje, a ne drugi cilj. A slažem se i sa Anom Gomez kada je spomenula što se događa u tim zemljama. Govorila je o e, deportaciji 48 e, sudanaca e, iz Italije u Sudan. Dakle, tu se ne tu se ne poštuju ljudska prava i ne možemo ih te žene vratiti iz onih zemalja s koje su pobjegle. Mislim da e, to skriva jedan, e, jedan ciničan, e, cinično, cinično gledanje na to da ono što ne vidimo to nas ne, to nas ne dira. Hvala što ste se držali vremena. Imali smo mnogo pitanja, mnoga su složena. Nažalost, E, e, moram dati samo dvije minute za odgovore. Gospodinu Lafre, imate samo dvije minute. Hvala, gospođo predsjedateljice. Da bi odgovor... Jako je veliki izazov odgovoriti na sva ta pitanja u dvije minute i zato e, vrlo kratko. Dugoročna i kratkoročna pitanja. Mislim da sam rekao u svom uvodu da moramo e, raditi u dugoročnoj perspektivi, ali naravno moramo rješavati i kratkoročne probleme. E, dakle, postoje mnogi nestabilizirajući faktori kao i e, kriminalne aktivnosti krijumčarenja koje idu izvan samog, samog očaja migranata i E, izbjeglica i utječu ekonomski i socijalno na zemlje kroz koje prolaze ti ljudi. Ali moramo raditi dugoročno i radimo dugoročno. Ono što je komunikacija iz lipnja pokušala uspostaviti jest da e, migracija i pritisci koje vode prema migracijama su važan problem kada mora, koji moramo uzeti u obzir kada razvijamo naše e, probleme, e, naše, e, našu suradnju sa susjednim zemljama. Mi to već radimo i to je vezano za socioekonomski fenomen koji generira migracije. Međutim, mislim da možemo to učiniti i bolje E, kako bismo se pozabavili sa socijalnim razvojem, smanjenjem siromaštva, iskorjenjivanjem siromaštva. Ako se na to bolje usredotočimo, a to ne znači da ćemo se baviti samo e, s konkretnim e, gospodarskim pokazateljima, nego to znači i stvarati socioekonomske okvire i političke okvire koji će omogućiti napredak. Ženevska konvencija, je li ona zastarjela? Naravno da ju možda treba poboljšati, ali isto tako znate da ako to otvorimo e, e, to pitanje otvaramo Pandorinu kutiju i dobit ćemo konvenciju koja je lošija od one koju imamo. I zato moramo raditi na tome da je tumačimo i da razvijamo instrumente Europske unije, a to se i događa, dakle radi se na e, propisima o azilu, koje se nadamo da ćemo modernizirati kako bi se bolje suočili e, sa situaciju koju imamo. Ne možemo ulaziti sada pojedinačnu situaciju svake zemlje, ali bilateralno mogu odgovoriti na ta pitanja. Gospodine Danielson, imate dvije minute. Dvije minute. To je zaista izazov. Dakle, na početak, za početak obrazovanje. E, okvir za obrazovanje u Jordanu i u Turskoj ne postoji nikakva prepreka da sirijska djeca idu e, formalno u školu. Međutim, realitet e, na terenu jest da postoji jedan broj djece u Jordanu, e, sirijskih izbjeglica u Jordanu i Turskoj koji ne pohađaju školu. To je realnost. Međutim, Cilj e, iz Londonske konferencije jest da bi svi trebali ići u školu. Ono što mi činimo je da podržavamo 100 e, milijuna e, dakle obećanje od 100 milijuna e, koji će podržati e, Jordan kako bi škole koje postojale radile u dva turnusa i kako bi se otvorile nove škole. To je veliki izazov. U Libanonu je to teže, ali libanonska vlada također e, radi na tome da škole rade u dva turnusa. Postoji mnogo djece u Libanonu, međutim, koje e, ne idu u školu i koje su sirijske izbjeglice. U Turskoj napredujemo s velikom potporom e, kako bi djeca e, išla u školu. Pola milijuna je broj koji smo skupili sa UNICEF-om i s kojim ćemo podržati tu zemlju kako bi se postigao taj cilj. U Jordanu 750 do 2016. od 2020. Što se tiče Turske, to ne možemo učiniti eh, u dvije minute, međutim ima mnogo toga u pisanom obliku pa ću vam to poslati. Isto tako je bilo pitanje dugoročnog i kratkoročnog pitanja. Paktovi koje uspostavljamo sa Jordanom i Libanonom eh, su vezani i za kratkoročna i dugoročna pitanja. Dakle, e, pokušavamo napredovati na strukturnim reformama, a e, isto tako se bavimo s Jordanom i Libanonom kako bi e, rješavali njihove ekonomske programe i socioekonomske programe vezane i za nezaposlenost i slično. Hvala gospodine Savana, izvolite. Hvala lijepa. Dva glavna pitanja koja su upravo meni postavljena, a to je kako možemo pomoći libijskoj vladi u kontroli migracijskih tokova? To je upravo ono što pokušavamo postići obukom obalne straže, obukom e, policije i, e, i granične straže. Morate znati da libijska e, vlada, vlada nacionalnog jedinstva, ima ograničene mogućnosti da djeluje na području Libije. Dakle, oni moraju doprinijeti izgradnji države, a to ćemo učiniti kroz, e, e, kroz e, zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, ali moramo imati jednu vladu koja učinkovito može djelovati na svom području i mi pomažemo tomu. Naravno, postoji cijeli politički proces iza toga i moramo ga nastaviti podržavati. Što se tiče zaštite migranata i maloljetnika bez pratnje, kada oni dođu na teritorij neke zemlje, to je odgovornost te zemlje. Međutim, na eh, CSDP-u je ono što mi pokušavamo jest da one eh, zemlje koje podržavaju upravljanje granicama jest da tu u obuku ugradimo eh, temelje ljudskih prava, zaštitu migranata i postupanje prema migrantima. To je jako važno. Hvala lijepa. Puno hvala. Očigledno e, nećemo se ovdje zaustaviti s ovom raspravom. E, dati ću sada riječ predsjedateljici da zaključi, gospodina Makavani. Zahvaljujem našim e, e, gostima koji su danas izlagali. Želim podsjetiti kolege da e, prvo razmatranje zajedničkog izvješća će biti 10. i 11. listopada na zajedničkom sastanku DVA. Dakle, ovime zaključujem naš sastanak. Želim zahvaliti Želim reći da imamo još pitanja. Nismo, nisu najavljena nikakva pitanja, pa možemo zatvoriti 20, 19. E, točku. Ne znam ima li nešto po točkom razno e, i točku 20. Ako ne, onda sljedeći sastanak e, ovog odbora će biti 10. listopada, 11. listopada u 9. A, i obični sastanak 11. 10. i 11. listopada u 9. Dakle, e, završili smo samo jednu minutu prekasno, pa zahvaljujem mojoj supredsjedateljici, gospođi Valencijanu.